Bon, mes chers collègues. Dragi kolege. Ja čekam da se smijesti gospodin Rodust. Dakle, prije nego počnemo s radom, želim pozdraviti... Dobro, svi se trebaju smjestiti ipak. Evo kako ćemo. Najprije vam predlažem da usvojimo zapisnik e, sa sastanka 24.25.4.2017. 2017. Da li se neko suprostavlja ili ima neke primjedbe? Ne. Onda smatram zapisnik usvojenim. Sad prije nego pređemo na izvješće Urlike Rodust o Sjevernom moru. Želim pozdraviti među nama gospodina Jorga Erea iz Taj Uniona koji je u pratnjima gospodina Silvan Kipernije, isto tako iz Taj Uniona i gospodina Andrewa Bergmana iz Rugenfisha Želimo vam dobrodošlicu na sastanku rada odbora za ribarstvo. Urlike nas je zamola da promijenimo donekle dnevni red, redoslijed. Dakle, prije glasanja saslušat ćemo Urlike i komisiju, naravno, o višegodišnjem planu za demerzalne stokove u Sjevernom moru i eksploataciju tih stokova. Kao što rekoh, SID su dobili ovaj, ovo izvješće, odlike radosti je imenovana, 256 amandmana ukupno je predano. Danas analiziramo te amandmane donekle i odmah, ukoliko se ne slaže, i čim pronađe karticu, slobno, polako, odlike, nema žorbe. Dakle, Evo ga, sada dajem riječ Urlike Rodost. Hvala gospodine predsjedniče, štovane kolegice i kolege. Od sredina travnja eh, imamo ovih 260 56 amandmana koje, štovane kolegice i kolege, ste vi zapravo predali. S jedne strane sam se veselila ovim amandmanima i da su ove glavne teme se zapravo mogu pronaći i u amandmanima. S jedne strane, dakle, imamo odnos prema trećim zemljama i definicija dakle najboljih E, raspoloživih znanstvenih mišljenja, a tu smo već dobili velike napretke. Većina, dakle, izvjestitelja u Sjeni podupire da se plan za Sjeverno more podupre, a prije no što pređemo na razgovore sa trećim zemljama. Što se tiče isto tako e, kompromisa koji se tiču trećih zemalja, vrlo su solidni i mogu postići svoju većinu. Kad je riječ o najboljim raspoloženim znanstvenim mišljenjima, ja sam nakon sjednice izvjestitelja u 18. svibnja uz pomoć pravne službe podastala jednu novu definiciju ovog pojma. E, bilo je suzdržanih mišljenja gospodin Van Dalen i gospodin Gizeke. Da li se vezano uz e, znanstveno mišljenje daje uopće pravnu sigurnost. Naravno, to bi me interesirala i procjena izvjestitelja u ali i komisije, nove formulacije. S druge strane, pitanje fleksibilnosti i isto tako raspona kretanja i tu imamo različite amandmane koji su daleko udaljeni jedni od drugog. Jedni smatraju da se skupina i podjela po skupinama e, komisijnog prijedloga da ga zadržimo i da umjesto mm, čustih brojki u vrijednostima e, u prilogu imamo načelo stalnog prilagodbe znanstvenim novim spoznajama. Te kolegice i kolege pocrtavaju e, isto tako gornju granicu FMS-a, a isto tako u prilogu E, kolona prva. Nasuprot tome imamo stav nekoliko kolegica i kolega koji su bliski predlogu vijeća sa dvije skupine, znači s jedne strane glavnim ciljima koje u postojećim skupinama jedan i dva i još sporednih vrsta. Što se tiče dakle, sporaznih vrsta, mene bi zanimala e, komisijin prilog, e, a to je vezano uz amadmane 117, 118 i 122 koji je preuzet iz kompromisa sa vijećem. Da li to znači da sve vrste koje, odnosno ciljne vrste koje nisu eksplicitno navedene bili samo pokrivenim planom ako su dakle samo u sporednom ulovu koje bi se onda na taj način pravila primjenjivala na ribarstvo. 7.6. na sjednici izvjestitelja o sjeni intenzivno ćemo raspraviti upravo Ovaj tematski kompleks e, Također postavilo se pitanje i kontrole te uzimanje u obzir e, dakle neprofesionalnog ribarstva i to je također obrađeno na našoj sjednici. Što se tiče kontrole, e, slično je kao i kod pojma fleksibilnosti. Neki nisu smatrali da se treba mijenjati komisijni prilog, dok drugi smatraju da se kompletno poglavlje treba brisati iz prijedloga. Što se tiče e, ribarstva u slobodno vrijeme, neprofesionalno ribarstva, e, komisija ovo nije uzelo u obzir. Što se tiče samih amandmana s tim u vezi, prvo komisiji i članicama bi omogućilo da imamo ciljane mjere i u neprofesionalnom ribarstvu. Osim toga, u sklopu ovog ulova bi se morali uzeti i statistički u Njemačkoj, moram reći, to već činimo. Prije svega iskustva u zapadnom dijelu Baltičkog mora pokazuje da su ulovi e, samih neprofesionalnih ribara, amaterskih ribara zapravo količine koje se ne mogu e, ni na koji način ovaj, oduzeti koliki je utjecaj samog ovog neprofesionalnog e, ribarstva za e, neke stokove, a isto tako komercijalno ribarstvo, koje mjere valja poduzeti i u komercijalnom segmentu. Dosadašnje sjednice EPP, ECR još uvijek su suzdržani vezano uz ove teme. Do sada nemamo jedinstveno mišljenje Doduše smo isto tako i pozvali komisiju 7. lipnja kako bi nam dali pobliše uvide u temu. Međutim, procjena komisije, ali isto tako zanimalo i danas već što komisija o tome misli. Želim zahvaliti kolegicama i kolega na svim amandmanima koje su podastrali i na konstruktivnoj suradnji s kojom smo ovaj plan za sigurno u mogućnosti dovesti jednom dobrom završetku. Hvala vam lijepa. Merci beaucoup, Ulrike. hvala Urlike. Odmah predajem riječ izvjestiteljima u sjeni ukoliko to žele. Najprije Jens. Hvala gospodine predsjedniče što ste mi dali i Hvala izvjestiteljici gospođe Rodust na to sadašnjem radu, ali i svim izvjestiteljima u sjeni kojima se želimo zahvaliti. Izvjestiteljica je kazala da smo imali dvije sjednice koje su zaista bili konstruktivne sjednice i koji su kao tako, pored ovih 256 amandmana, dolaze i onih 65 amandmana koje je gospođa Rodes unijela, što znači da imamo ukupno 320 amandman s kojima se moramo pozabaviti. Kod epp p-a prioriteti do sada nisu promijenjeni, u, na prošlim sjednicama sam to jasno iskazao, treba nam fleksibilnost, treba nam isto tako i što se tiče graničnih vrijednosti. Prilagodbu ne želimo da se na bilo koji način stvaraju administrativne prepreke za ribare, želimo jednostavna pravila, nekomplicirana pravila, a pozicija EPP-a koja i dalje stoji da pored ekoloških kriterija moraju se uzeti i socioekonomski aspekti i to je mišljenje kluba EPP-a da po se ne smije ići iznad onog što je zapisano u planu o moru. Ono što je kolegica Rodas kazala vezano uz treće zemlje i vezano uz mišljenja, stručna mišljenja, nemamo nikakvih problema sa time kad je riječ o trećim zemljama i kad je riječ o Norveškoj, da uključimo i te zemlje kako bismo imali dobru formulaciju što se tiče najboljih raspoloživih znanstvenih e, mišljenja. Svakako kod ove formulacije trebamo vidjeti koji su detalji koji se kriju u samoj formulaciji. Mislim da neće biti nikakvih poteškoća. E, još jedna točka koja je možda kontroverzna jer postoje različita mišljenja i zastupaju se različita mišljenja, a to je uključivanje neprofesionalnih e, ribara, amatera, dakle u e, planu za Sjeverno more to nismo uključili i komisija to ne predlaže. Međutim, postoje kolegice i kolege koji to traže da se ipak uključi ovaj segment. Pravne osnove zaista su pod vrlo velikim upitnikom jer nemamo pravne sigurnosti, ne postoje nikakav izravan e, doticaj sa temeljnim, temeljnom uredbom i postoje se pitanje kako kako uopće subsidijarnost kao takvu i načelo subsidijarnost e, možemo biti usklađeni sa načelom kad je, znači ono što mi u Njemačkoj zapravo činimo, da je to zapravo u kompetenciji država članica. Naravno, pitanje dvojbeno, ne postoji nikakav e, utje, e, pročevanje utjecaja, što bi to značilo u konačnici. I stoga moje pitanje koje bih uputio komisiji, kako vi vidite uključivanje ovog segmenta ribolova, amaterskog ribolova i kako možete i na koje podatke se možete pozvati, što bi to konkretno značilo i u statističkom smislu. Veselim se da ćemo i konstruktivno nastaviti to sadašnje razgovore i želimo zahvaliti na vašoj pozornosti. Hvala. Hvala Jens. Komisija će odgovoriti za koji čas, a sada odmah predajem riječ Petru Vandalenu u ime e CERA. Hvala predsjedniče. Pozdravljam rad kolegice Rodust koja je jako dobro radila, jako ozbiljno i koja se savjetovala sa kolegama kada je riječ o amandmanima. Sad se želimo osvrnuti na dva elementa. Kao prvo što se tiče ove raspodjele po klubovima, ja sam to već rekao i želim se nadovezati na stav vijeća po tom pitanju. Dakle, uzeti dva kluba, to je dosta jednostavno, jasno, lako i zarazumjeti, E, dva kluba pokrivaju 90% e, cjelokupnog ulova. Dakle, to je jednostavan e, način, to razumiju svi ribari i, i ovdje se doista zalažem za takav pristup. I to se oslanja na nešto što nam je već poznato. Dakle, omogućuje da se izvučemo sa tim famoznim ograničavajućim kvotama. Dakle, evo, baš se pitam što će izvjesteljica po tom pitanju moći napraviti. A što se tiče ovog e, malog e, ribarstva, Tu trebamo dvije stvari objasniti. Dakle, mi smo ovdje i političarke, donosimo političke odluke, izjave, nastojimo napredovati po raznim pitanjima. To je jedan dio našeg rada. Drugi dio našeg rada jest da smo mi suzakonodavci i sad odjednom kaže nam se da treba govoriti o rekreacijskom ribarstvu i utrpati ga u sve dosije, pa to je neodgovorno. Mi smo su zakonodavci, mi radimo na tome i tako važna tema da je odjednom ubacimo u sve dosije, pa to jednostavno nije odgovorno, nije, nije ozbiljno. Dakle, trebali bismo se obratiti komisiji, napraviti ocjenu učinka, da vidimo koliko i što to stvarno predstavlja eh, rekreativno ribarstvo i kako pristupiti tim problemima, koje problemi se tu stvaraju, ali to odjednom uključiti, ne, to moramo od samog početka rada uključiti, a ne sada, zašto sad odjednom rekreativno ribarstvo to uključiti? Ne, to nije način na koji treba postupiti. Mislim da ako ćemo to, tome tako pristupiti, onda mislim da kao su zakonodavci da, eh, da, da to nije dobar pristup. Hvala Peter. Linea, izvoli. Hvala predsjedatelju. Hvala gospođi Rodost e, i ostalim izvjestiteljima Mislim da ste pokrili u biti jako dobro način na koji se razvijela rasprava. Kao što sam rekla, već ste, već spomenuli neke amandmane, no prvi ključni elementi za nas su ove vrijednosti odredbe temeljne uredbe moraju biti ispoštovane, što znači da ove F vrijednosti moraju biti ispod FMS Y. Dakle, to nije nikakva novost. Ja sam to već u više navrata govorila, neću zalaziti u pojedinosti i svakako gornje granice ne mislimo da su, su u skladu sa temeljnim odredbama. Što se tiče rekreacijskog ribolova, Nač, nakon načina koji je komisija odredila ulov stokova u Baltiku, jasno je da e, se mora paziti, obrati jasna pozornost e, rekreacijskom ribolovu i ulov e, ne predstavlja velik dio stokova, ali za neke stokove to je veliki dio ukupnog ulova. Dakle, važno je da se zadovolje ciljevi i moramo dakle tome pristupiti ozbiljno. Neka vrsta pozornosti se ipak mora pridati rekreacijskom e, ribolovu i ulovu. Vijeć se slaže, barem načelno, da se uspostavi institucionalizirane granice e, za ulov, dakle za e, zapadno-baltički bakalar i brancin, mi se želimo baviti ovim ključnim e, aspektima učinkovitog upravljanja ribarstvom i sa zadovoljstvom vidimo da e, barem to e, blagonaklono tome, na to gledaju barem neki kolege. Evo želim kratko se osvrnuti na delegirane akte. Regionalizacija je recentan dio zajedničke ribarstvene politike, ali jako važan. No, jedna stvar me brine, a to je ono što se dešava ukoliko relevantne države članice nisu u stanju ili nisu u mogućnosti da naprave valjan prijedlog e, komisiji za delegirane akte. Dakle, doista imamo jak dojam da u takvim situacijama komisija treba predložiti samostalno delegirane akte i onda e, u tom smislu ulažemo i amandmane. Hvala. Hvala. Gospođo Damato, želite li uzeti riječ? Gospođa Damato ne želi. Ani? šajber Pirik, izvoli. Hvala predsjedniče. Hvala izvjestiteljice. Želim skoristiti ovu priliku i osvrnuti se na ovo što je rekao kolega Jensa i kolega Van Dalen. Naime, potreban nam je određen plan. Znamo da ribari čekaju taj plan i to jest bio cilj svih ovih amandmana. Dakle, prijedlog u izvješću gospođe Rodust e, ne pije vodu pravno govoreći. To su pravnici i potvrdili. Dakle, moramo imati stokove ribe koji će biti korektni, moramo zadržati ovo gornje granice 0,3 i moramo moći donijeti određene tehničke odluke, ne smijemo zanemariti Brexit i moramo znati da u zajedničkoj ribarstvenoj policiji postoji čitav stokova koji se lovi i e, ribari ne trebaju biti e, ugroženi sa tim e, ograničenjima. I plan mora biti korektan. Mislim da ne smijemo dopustiti da istrajavaju određene situacije. Što se nas tiče u nizozemskoj smatramo da to nije korektno. Znamo da su neki planovi izrađeni za neke vrste čiji čija je stopa preživljavanja visoka, e, govorimo samo o određenim ograničenjima, no u svakom slučaju znamo da je vijeće e, predstavilo kompromisni prijedlog i naš odbor za ribarstvo mora moći e, iznijeti svoje mišljenje o tome što je prije moguće. Hvala. Hvala Ani, ima li još netko da se javi za riječ? Dobro, evo slušajte, ja ću se izjasniti u svojstvu predsjednika ne samo kao predsjednik, već kao zastupnik, želim reći da E, i ovdje se obraćam e, komisiji, dakle pitam se što je s novim e, tehničkim okvirom i to jest pojam smisao mog amandmana 280. Mislim da nam komisija može pojasniti situaciju. Dakle, kako koordinirati regionalnim tehničkim mjerama koje su definirane u prilogu izvješća kolege Gabriela Damatova uz tehničke mjere koje su definirane. Dakle, da li se trebamo držati samo e, općeg okvira ili imati jasan okvir za svaki plan upravljanja? I s tim u vezi članak 8. E, za, za upravljanje Baltičkim morem daje jasan okvir s ciljem ispunjavanja ovih ciljeva. A komisija za Sjeverno more ne preuzima takav pristup i predlaže jedan reduciran pristup. Dakle, da li nam komisija može reći da li je članak 19. uredbe o tehničkim odredbama, da li, se pon, preuzima, da li se preklapa sa člankom 8. E, za Baltik? Postavlja se pitanje što komisija misli sa globalnim e, planom e, regionalizacije. Dakle, bez, bez programa regionalizacije. Regionalizacija je jako koristan program, ali nije dostatan i ne smije smanjiti manevarski prostor komisije i parlamenta, odnosno su zakonodavaca. To su na pitanja koja sam ja htio uputiti Europskoj komisiji. Ima li drugih primjedbi? Za sad ne. Sada odmah dajem riječ gospođi Clark, koja će naravno govoriti na sva naša pitanja kao što je to njena navika. Izvolite. Hvala vam predsjedniče, potrudit ću se. Najprije želim čestitati izvjestiteljici gospođi Rodust e, i cijelokupnom odboru za ribarstvo. Želim čestitati na jako brzom i konstruktivnom napredovanju e, po pitanju ovog plana sjevernog, posvećenom Sjevernom moru. Naravno ima tu veliki broj amandmana, ali to pokazuje interesovanje za ovaj program i brojni su instrumenti koji će omogućiti, odnosno brojni su amandmani prijedlozi koji će omogućiti da se unaprijedi prijedlog komisije. Mi na, jako blagonaklonno gledamo na sve amandmane koji će omogućiti da približimo naš prijedlog planu za Baltičko more, jer istina je da bi to zajamčilo bolju koherentnost cjelokupnog našeg prijedloga i brojni su vaši prijedlozi koji idu u tom smislu. To osobito vrijedi za korištenje eh, RMD instrumenta koji su jako važni za eh, koje treba očuvati u eh, Sjevernom moru. Naravno, nije na nama sada da se očitamo o detalju amandmana na tehničkom sastanku na koji smo pozvani 7. lipnja ćemo se odazvati naravno i tu ćemo odgovarati na tehnički aspekt. No želim iznijeti još nekoliko općenitih primjedbi što se tiče tajminga. Kao što sam rekla, vidimo da je jako dobro uznapredovao ovaj rad i doista bismo cijenili kada bismo mogli već započeti raditi na trijalozima prije ljetne stanke i to na temelju mišljenja koje bi ovaj odbor mogao usvojiti. Nadamo se da će ga moći usvojiti uskoro. Jedan od, odnosno nekolicina amandmana e, kao da žele reći da se ne može napredovati s planom za Sjeverno more jer čekamo odluku o Brexitu, no mi želimo istaknuti da po našem mišljenju to ne bi bio pravi, pravilan pristup. Što više, Osobito nam je u interesu imati doći do sporazuma glede Sjevernog mora što prije moguće i iskoristiti to što je i vijeće jako naklonjeno usvajanju tog plana još ove godine ukoliko je moguće. Dakle, računamo s vašom podrškom za to. I tu je u biti čitav niz stvari koje moramo riješiti, pitanje gospodarenja, ribarskom politikom, obveze iskrcaja. Znamo da e, su brojni od vas zabrinuti za to pitanje. Dakle, jednom kada se pokrene, uspostavi taj plan, onda ćemo se moći baviti konkretnim mjerama e, s tim. Dakle, mi se doista zalažemo da što prije dođemo do konkretnih e, mjera u okviru ovog plana. Želim se osvrnuti na nekolicinu stvari koje ste sada u ovoj raspravi spomenuli. Kao prvo, usputni ulov i pitanje stokova. Dakle, pitanja ovog e, savjeta koji se nalazi u nekim amandmanima, e, pitanje je o tome da se pravi razlika između ciljanih stokova koji predstavljaju 90% iskrcaja, dakle veliki dio, što se toga tiče upravljanje ribarstvom radi se preko FSMI-a, a za druge preko FSP-a. Tako mi barem razumijemo e, tu inicijativu i dakle mi smo mi, smo, mi se zalažemo za to jer ovo predstavlja pravo pojednostavljivanje. Jedna tema koja se često vraćala u vašim amandmanima u raspravi jeste rekreacijsko ribarstvo. Što se toga tiče, ja da ne zauzimamo nikakav konačni stav u ime komisije, samo vam želim objasniti da komisija u svom prijedlogu nije obuhvatila rekreacijski ribolov i ocjena učinka to nije napravila. To ne znači da to ne smatramo važnim daleko od toga, no kao što znate komisiji je stao da donosi odluke i donosi one najvažnije mjere, a probleme koji su od manjeg značaja, barem količinski, e, to prepuštamo e, da e, se na nacionalnoj razini rješava ta, ta pitanja ili od strane samih dionika. Dakle, takav je bio pristup za Sjeverno more. No treba znati da mi neizravno uzimamo u obzir ili ovaj prijedlog uzima neizravno u obzir e, rekreacijski ribolov u tolik, jer vidimo da stope koje predlaže ICES to se tiče e, komercijalnog ribarstva i u svojoj analizi uzmaju u obzir procjene rekreacijskog ribolova. Kažem procjene, a to je jedna od poteškoća s kojima smo suočeni, stvari u tome što ne raspolažemo e, pouzdanim e, informacijama o, o e, rekreacijskom ribolovu i u tome je osnovna poteškoća. Dakle, to moramo imati na umu. Naime, ukoliko želimo uključiti tu vrstu ribarstva u neki plan, onda trebamo anticipirati što će to značiti glede kontroliranja. Tko će i kako što kontrolirati, koji će bi, koje će biti opterećenje na misije, pojedince, male turističke poduzetnike. Dakle, moramo dobro analizirati utjecaj koji to može imati ukoliko želimo ovim svim pokriti i rekreacijski ribolov. Evo, za sad nemam drugi primjedbi i obraćam se Maj Kiršner ukoliko ona želi dopuniti moje izlaganje, osobito e, u smislu odgovora na vaše konkretno pitanje predsjedniče. Hvala gospođo Clark. Maja, želiš nešto dodati? Da. Najviše hvala predsjedniče. Pitao sam nas što komisija misli o ovom novom pristupu gospođe Rodustu u svom izvješću. Osobito kada se ne spominje vrijednosti istraživanja i razvoja, za buduće planove za Sjeverno more. Čini mi se da je Europski parlament već vodio ovako tu raspravu tijekom rasprave na trijalogu između parlamenta i vijeća kada je bilo riječi o planu za Baltičko more i već je tada nađeno na dobra, dobro rješenje, dobra ravnoteža koji su bili prihvatljivi i za vrijeće i za parlament i možda bi se moglo pogledati izbliže kakav je bio taj sporazum za Balško more i da, da se vidi koliko se može primijeniti na Sjeverno more. Zatim, zastupnici su pitali zašto zašto jednostavno se ne osvrnuti na dogovor koji je nađen e, na Baltiku da se izbjegne da vodimo istu raspravu i za Sjeverno more. Zatim vaše pitanje predsjedniče koje je bilo jako konkretno i koje se tiče članka 19. pravilnika, tehničkog pravilnika, moram vam priznati da sam doista zadivljena što na pamet poznajete taj članak. Ja moram priznati da ga ja ne, ne znam na pamet ali sam doista spremna pogledati, analizirati to pitanje s kolegicom i tijekom eh, tehničkog sastanka 7. lipnja ćemo vam pružiti sve potrebne odgovore. Najviše hvala. Hvala, Maja. Pa ja sam zgrožen time što ne, ne znaš na pamet članak 19. Jer vjeruj da ni ja ga ne znam na pamet ali moj suradnik da, ja ne. Dakle, molim vas da se povežete jedan s drugim pa će biti stvar jasnija i lakša. U svakom slučaju hvala na odgovorima gospođe Clark i Maje Kirchner, a sada ponopredam predam riječ Urlike ukoliko ona želi još nešto reći. Izvolite Urlike. Da zapravo danas nemamo više što puno toga dodati. Zahvaljujem na informacijama i 7.6. ćemo nastaviti raspravu. Htjela sam samo e, podsjetiti sve vas e, da sada već imamo velik broj sjednica vezano uz rekreacijsko ribolov i svi smo bili mišljenja da zapravo rekreacijski ribolov e, dosta toga ulovi, a sada implementiramo zakonodavstvo i čini se da je smisleno da upravo sve one spoznaje koje imamo da se unese i u zakonodavstvo. Molim vas da promislite o svemu tome. Znam da Europski udruga um, ribiča će biti nestretan ako to ne uzmemo u obzir i oni se zalažu za održivost. Razmislite o svemu još jednom, jer inače sve skupa nema smisla. Stalno imamo saslušanja i svako svakojake skupove, kako bismo unaprijedili političke procese, a onda kažemo ne, eto sad nam je malo nelagodno donijeti takvu odluku. Molim da promislite i onda ćemo se 7. 6. ponovno naći. Hvala. Merci Ulrike. Hvala Ulrike. Dakle, glasanje na odboru 21. ili 22. lipnja, a na plenarnom zasjedanju u rujnu 2017. godine. A sad, dragi kolege, ukoliko se slažete, prelazimo na glasanje. Imamo dva izvješća izvješće kolege Itorgajsa. Ispričam se, Renate Briano. Kakva greška, ovo je cura iz Dženove, a ne Baskijac. I zatim ćemo imati izvješće kolege Valese. Imate li svi glasačke kartice? odnosno tko nema svoju karticu. <laughs> Izabel. Pa ništa, onda ćeš dizati ruku. Elen je tu možda stigne otići po tvoju kartu.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 Vidio sam da nam se pridružio gospodin Egnju, pozdravljam ga. Dakle, sada ću paziti gospodina Egnju na glasanje. Bon, mes chers collègues, Dobro, dakle, dragi kolege, započet ćemo, a Izabel će nam dati znak e, rukom kako glasa. Započnemo s izvješćem Renate Brijano o ulozi turizma u diversifikaciji ribarenja. Jeste li spremni? Vous vous les groupes parce que si on est trop nombreux... Euh, e, prebrojte se unutar kluba zastupnika jer ukoliko budemo više brojni onda neće biti ok. Je li sve u redu što se broja tiče? U svakom slučaju stroj će nam reći kakva je situacija. Dobro, počinjemo. Oh, oh. c'est bon? Amendement 72. Amandman 72. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 71. otvaram elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 75. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 74. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 73. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 76. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 79. Otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 78. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 80. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 77. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman odbora TRAN 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 81. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 82. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 83. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 113. A, otpada, dobro. Amandman 95. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 94. 84. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 86. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 87. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 88. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija Kompromis prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman tran 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 92. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 93. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na amandman 94. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 95. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 95. i 6. su identični. Amandman 97. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 98. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 99. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Amandman 100. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 101. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 102. Otvaram glasanje. A ne, otpada. 104. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 105. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se kompromis drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo odmah, dakle, na amandman odbora Tran broj 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tran 48. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 112. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 114. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. I 115. ide s tim. Amandman 116. Otvaram glasanje. 115. Ispričavam se, dragi kolege. Amandman 115. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I usvaja se. Amandman 116. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 117. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 118. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 119. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 120. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 121. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 122. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 123. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 124. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 125. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tran 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tran 8. Otvaram glasanje. Imamo neki problema? Ponovo. Samo malo, samo trenutak. Tehnika će to riješiti.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 kratku pauzicu. Ja odlučujem, ja odlučujem. Ja sam Sherman ovdje. Sherman. <laughs> nemojte pretjerivati, nemojte pretjerivati, Antonio. Evo, pet minuta. Ako za pet minuta ne riješimo problem, onda ćemo drugačije glasati. Hvala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 prokletstvo neko. Dakle, što ćemo šefe? Dobro, glasat ćemo podizanjem ruke. Norika, bila si u pravu. Dakle, tran sedam. Tko je za? Dižemo ruku. Tran sedam. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Usvaja se. Tran osam. Tko je za? Suzdržani. Protiv. Usvaja se. Tran 14. Tko je za? Suzdržani. Gospodine Egnju, možete, možete svakako držati ruku u zraku stalno, jer stalno ste suzdržani. Tko je protiv? Eto ga, bravo. E, pa da znate, usvaja se. Tran 37. Ko je za? Suzdrani? Protiv? Usvaja se. Tran 38. Tko je za? Suzdrani? Protiv? Usvaja se. Tran 39. Pro... Za? Suzdržani? Protiv? Usvaja se. Amandman 126. Tko je za? Suzdržani. Protiv? Usvaja se. Amandman 127. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Usvaja se. Amandman 128. Za? Suzdržani? Protiv? Usvaja se. Amandman 129. Za. Pazite, 129. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Ako se ne varam, odbija se. Amandman 130. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Odbija se. Amandman 131. Tko je za? Suzdržani? Protiv? E, idemo iz početka, jer svi nisu digli ruku, neki su zaspali. Da, baš mudro. Amandman 131. Tko je za? Brojimo. Tako, dignite ruku, dečki. Eto ga, odlično, usvaja se. Amandman 132. 132. Tko je za? Za. Suzdržani? Protiv? Odbija se. Tran 34. Za. Suzdržani? Protiv? Usvaja se. Amandman 133. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Odbija se. Nemoj Izabel s čekom, molim te, ani me, ne, Peter me zezao s tim malo prije. Kompromis treći. Tko je za? Kompromis treći. Tko je za? Kompromis treći. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Usvaja se. Amandman 139. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Odbija se. Tran 45. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Usvaja se. Amandman 140. Tko je za? suzdržani, protiv, odbija se. Želite ponovo prebrojati, gospođo Toma? Samo da znate, ako bude razlika velika, nastradali ste. Dakle, ponovo brojimo. Amandman 140. Tko je za? Za. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Dakle, usvaja se. Dakle, <laughs> jedan glas razlike, da. To zavređivalo provjeru. Svaka čast, gospođo Toma, ovo je bila divna intervencija. Amandman 143. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 141. Tko je za? Suzdržani? Protiv? Usvaja se. Tran 9. Tko je za? Prebrojimo. Dakle, tko je za? Držite ruku gore. Suzdržani? Protiv? Usvaja se. Tran 33. Tko je za? Dobro, ne moram dalje ići uopće, usvaja se. 144. za isto, usvaja se. Amandman 145. Tko je za? E, ovdje brojimo, pazite. Tko je za? 145. 10. Tko je suzdržan? Protiv? Odbija se. Amandman 146. Usprkos, dakle, doprinos upučan. Dakle, amandman 146. Tko je za? Usvaja se. Amandman 147. Tko je za? Brojimo ruke. Držite ruke u zraku. Suzdržani. Dva suzdržana, tri. Protiv. Tko je protiv? Usvaja se. Evo, možemo testirati ponovno glasački uređaj. Prelazimo na tran 24. Sjajno. Hvala gospodine. Dakle, zatvaram glasanje. I ovaj amandman se usvaja. Tram 26. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A molim vas, ostanite tu pri ruci. Ne mrdajte. Tran 27. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tran 28. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tran 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tran 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 148. i 149. Glasamo, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tram 21, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I telefon zvoni i usvaja se. Amandman 150. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Jednog smo izbacili. Prelazimo uvodne izjave i amandman drugi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman treći. Otvaram glasanje. Ovo sve uvodne izjave. Dakle, zatvaram glasanje. Odbija se amandman četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman osmi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman deveti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A ne, odbija se. Spričam se. Amandman deseti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbio se. Amandman 19. i 20. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 21. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 22. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 23. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 24. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 25. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 26. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se amandman 27. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 28. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 29. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 30. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 31. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 32. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 33. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 35. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis četvrti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 41. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 42. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 43. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 44. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 45. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 46. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 47. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis peti. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 53. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 54. Ne, ispričavam se, amandman 56. 56. otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 57. i 58. Ne, amandman 57. ispričavam se, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se amandman 58. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 59. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 60. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 61. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 62. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 63. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 65. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 66. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Ja sam rekao 64. Dakle. zaboravio sam 64. ili što? Ne, pa onda sad glasamo 66. 66. se odbija. 67. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 68. Je li 66. usvojen? Ne. 68. dakle. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 69. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 70. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I konačno amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo Ispričavam se, ali čini mi se da nismo glasali 64. uopće. A priori, mes chers collègues... Izgleda kolege, Evo imamo kolegicu jednu koju viđamo s vrijeme, ali koja je u svakom slučaju jako dobar promatrač i rekla nam je da 64. nismo glasali po svemu sudeći, dakle ponovo ćemo ga glasati i to nema utjecaja svakako na amandmane koji slijede. Dakle, ponovo glasamo uh, amandman 64. gospođe Rijade otvaram glasanje ukoliko slažete i eto ga. Zatvaram glasanje. Odbija se. Dakle, ništa se ne mijenja. U svakom slučaju, hvala vam gospođo, hvala što ste došli gospođo Lopez, Bermero. Najljepša hvala. Hvala vam što ste došli. A sada ćemo glasati o cijelom izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I izvješće se usvaja velikom većinom. Čestitam izvjestitelju, odnosno izvjestiteljici gospođi Brijanu. Čestitam. Istina je da je glasovanje najbolji trenutak za predsjednika. Pa i ne baš. Dobro, sada prelazimo na posljednje izvješće o kojemu trebamo glasovati. To je izvješće kolege Valeze o upravljanju oceanima. Krenut ćemo odmah od kompromisnog amandmana broj 1. Jeste li spremni? Jesu li svi spremni? Dakle, krećemo od prvog kompromisnog amandmana. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman broj 9. Otvaram glasovanje. Ispričavam se treći. Treći. Ti si kriv. On je kriv. Treći amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi kompromisni amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Deveti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se deseti amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 11. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 12. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 13. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 14. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 15. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 16. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 17. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 18. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 19. amandman. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 20. amandman. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 3. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 23. amandman otvaram glasovanje. Ispričavam se. 24. amandman. 24. otvaram glasovanje. A zašto ne 23. Ne razmatra se. A la, cette fois-ci, c'est le chef d'unité qui... Ispričavam se, sada se kolega zabunio, a ne ja. Tako da se vraćamo na 23. amandman. Molim vas. Glasujemo o tom amandmanu. Ah oui, il tombe, non, non, il tombe le 23. Ne, ne, 23. se ne razmatra ipak. Jer e, ako se usvoje 21. i 23. onda se 23. ne razmatra. 23 tombe. On passe, on passe au 24. Prelazimo na 24. amandman. E, čak se i kolega Hesus slaže. Dakle, prelazimo na 24. amandman. Otvaram glasovanje i Dakle, ponovno još jedan put glasamo o 24. amandmanu. požulite zatvaram glasovanje. Usvaja se 25. amandman. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 26. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 4. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, prelazimo sada na 31. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 32. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 33. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se 34. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 35. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 36. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman broj 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 40. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 41. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 42. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 43. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 44. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 6. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 49. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromisni amandman broj 7. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada izravno prelazim na amandman 53. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 54. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 55. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 56. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 57. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 58. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 59. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 60. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Dakle, 61. se ne razmatra. Prelazimo na 62. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 63. amandman. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 64. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 65. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 66. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 67. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 68. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 69. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 70. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 71. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 72. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 73. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 74. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I sada još moramo glasovati o ovom nacrtu izvješća. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. I čestitke izvjestitelju, gospodinu Valezi. Zahvaljujem svim kolegama i ovime smo zaključili glasovanje. Zahvaljujem također i tehničarima.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 chers collègues. Dragi kolege, ako se slažete, nastavit ćemo s radom sukladno dnevnom redu. Molim vas. Donc, nous allons euh, aborder un... Dakle, sada ćemo obraditi jedno važno izvješće. Riječ je o tehničkim mjerama. Želim vas podsjetiti da je ovo zakonodavno izvješće. Molim vas. Molim vas, gospođo Rodust. J'ai beaucoup apprécié la, la présence de vos invités. Bilo mi je drago što su ovdje bili vaši uzvanici, ali molim vas. Dakle, ovo zakonodavno izvješće je dodijeljeno klubu zastupnika Pučana. Kolega Mato je imenovan za izvjestitelja. Imamo već nekoliko rasprava koje su održane na ovu temu, koja je izuzetno važna. Simplifikacija u desetom mjesecu, regionalizacija u 11. mjesecu, 24.4. smo imali posljednju razmjenu mišljenja, a danas ćemo imati prezentaciju nacrta izvješća i odredit ćemo rokove za predlaganje amandmana. Odmah ću dati riječ kolegi Gabrielu Mato. Izvolite. Nakon njega će svi moći uzeti riječ. Izvolite, hvala. Još jedan put se vraćamo na ovu temu. Već smo održali čitav niz sastanaka na istu temu i sada ste dobili ovaj nacrt izvješća. Već smo imali pet sastanaka sa izvjestiteljima o sjeni i oko 15 razmjena mišljenja na odboru PEŠ, zatim sedam s komisijom, sa vijećem, 11 eh, sa predstavnicima sektora, E, zatim jedan sastanak sa nevladinim udrugama, jedan sa Ekosokom i dva sastanka sa odborom regija. Dakle, mislim da to dovoljno govori o našim dosadašnjim aktivnostima. To su bili formalni sastanci, dakle bio je čitav niz kako službenih tako i neslužbenih sastanaka. U ovom izvješću smo nastojali da se uključe svi izvjestitelji u sjeni i koordinatori. Međutim, ovo izvješće je zapravo kao kraj tunela. Dakle, naš zajednički cilj zajedno s komisijom je da se pojednostavne tehničke mjere. Mi se ovdje bavimo simplifikacijom i regionalizacijom, to su dvije ključne teme. da kako uzimajući u obzir specifičnosti pojedinih e, regija. Regionalizacija ne znači renacionalizacija tehničkih mjera. Potrebne su nam opće smjernice za to, a što se tiče višegodišnjih planova i e, o tome se na više mjesta govori u izvješću i vidjet ćete da postoje neki aspekti koji su još uvijek predmet odlučivanja, dakle nisu samo naše našoj nadležnosti. U ovom izvješću se također govori o proširenju ciljeva uredbe kako bi se obuhvatili svi ciljevi iz uredbe o zajedničke, e, uredbe o zadničkom e, ribarstvenoj politici. Tu su neki ekonomski ciljevi koji do sada nisu bili spomenuti, zatim Slažemo se sa stajalištem komisije, ali isto tako mislimo da postoje brojne sporne točke. E, čini se da se zapravo se svodi na tehničke mjere, a zapravo je jedno od ključnih pitanja bilo u članku četvrtom. Dakle, to su ciljevi koji su izazvali žustru raspravu, budući da je riječ o ciljevima koji se temelje na e, očuvanju zaštite okoliša. To je vrlo teško numerički iskazati. Ja sam u ovom izvješću spomenuo da te ciljeve treba zamijeniti indikatorima učinkovitosti kako bismo mogli uistinu iskoristiti sve što je predložila komisija. I slažem se s komisijom da nam treba pristup koji se temelji na rezultatima, da kako tu postoji čitav niz neriješenih pitanja što se tiče dakle tih ciljanih vrijednosti. E, nakon čitavog niza sastanka sa nadležnim osobama, moram priznati da mm, ne trebamo imati bojazni. Mislim da nam e, Mislim da se ovdje može spomenuti i članak 54. Mislim da je važno da se uzmu obzir sva izvješća i da se vidi koje su vrijednosti iznad najvišeg dopuštenog održivog prinosa, što je sa usputnim ulovom ribe i isto tako su tu i podaci o utjecaju ribolova na staništa u oceanu. Dakle, tu imamo čitav niz važnih tema koje se obrađuju, što je sukladno i direktivama, kao što sam već rekao. Ja osobno smatram da se ne možemo koristiti e, direktivom o strategiji Naime, da bi tu moglo doći do sukoba sa nekim drugim direktivama, kao što je direktiva o vodama. Mi smo se susreli sa čitavom nizom problema kada je riječ o minimalnim veličinama i e, kada je riječ o problemima vezanima uz obvezu iskrca. Nećemo se sada vraćati na stari sustav i proizvoditi više rizika. S obzirom da imamo pokazatelje uspješnosti, moramo bi imati racionalni pristup i mislim da je dobro kada je riječ o direktivi o pomorskoj strategiji da to bude uključeno e, također među ciljeve e, i pokazatelje uspješnosti. Što se tiče simplifikacije, mi smo uložili velike napore u pojednostavljivanje da bi se pojednostavile postojeće definicije. Neke od tih definicija se ne koriste u uredbi ili pak nisu jasno definirane u osnovnoj uredbi o zajedničkoj ribarstvenoj politici. Tako da je bilo potrebno uložiti dodatne napore u smjeru simplifikacije definicija. To je bilo dosta zahtjevno kada je riječ o definiciji usmjeravanog ribolova. Ne slažem se s prijedlogom komisije jer to nije sukladno situaciji na terenu, tako da ću ja predložiti jednu drugu definiciju koja se tiče sastava ulova. E, to ovisi o regiji, to bi trebalo biti u prilogu dakle ovoga teksta i to od slučaja do slučaja. Što se tiče e, prijenosa preporuka e, u zakonodavstvu, to ne bi trebalo ići putem delegiranih akata, nego bi trebalo biti predmet e, postupka suodlučivanja, što je uvijek do sada bio slučaj i ne vidimo nikakvu potrebu da se od toga odstupa. Tu su još neka pitanja kao što su prekomorske regije. Mi smo tu izmijenili definiciju budući da se to odnosilo samo na francuska e, prekomorska područja, ali dakle tako da smo to promijenili. E, što se tiče e, dakle mreža što se tiče lebdećih koča, dakle to je bilo uvedeno kako bi se Eh, zabranio usputni ulov dolfina, eh, delfina. Rečeno je da u nekim zemljama toga nema, tako da to nema smisla. Što se tiče fiksnih eh, mreža, došlo do promjene u odnosu na dakle, 100 metara u odnosu na ono što je predložila komisija. Mi smo nastojali da se zadrži status quo u ovome izvješću iz jednostavnog razloga. Kao što sam u više navrata rekao, ovdje se stvaraju dodatni problemi za ribare e, koji se suočavaju sa nekakvim zabranama koje ranije nisu postojale. Dakle, uz nekoliko izuzetaka mi smo se držali statusa quo. Osim toga se samo po sebi podrazumijeva da nam je cilj regionalizacija i da će se tu unijeti odgovarajuće promjene prema potrebi. Ali uglavnom smo se nastavili držati postojeće situacije, odnosno da se zadrži status quo. Što se tiče pilot projekata za usputni ulov, mi smo u izvješću zatražili da se to ne odnosi samo na neke vrste, nego i na one vrste koje podlježu kvotama i mislim da bi to bilo dobro proučiti u odnosu na višegodišnje planove. Mi se zalažemo za pojednostavljivanje e, teksta prijedloga komisije. Dakle, to također e, sukladno postupku u članku 18 uredbe, što omogućuje državama članicama da predlažu zajedničke preporuke. Dakle, mi smatramo da to nije nekompatibilno, tako da je nastavljivanje višegodišnjih planova u redu. To je instrument regionalizacije. Međutim, zajedničke preporuke se i dalje mogu podnositi, podnositi od strane država članica, dakle one to mogu i dalje činiti. I sada se približavam zaključku. E, što se tiče regionalizacije, u prilogu se spominje situacija u e, pojedinim e, sektorima ribarstva, dakle spominje se što je izvedivo. Mi smo nastojali da se i u prilozima zadrži status quo, imajući u vidu da će se kasnije, nakon što uredba stupi na snagu, te odredbe nastaviti primjenjivati na različite vrste ribolova. bili smo neskloni uključivanju rekreacijskog ribolova u obuhvat tehničkih mjera, naime to je bio prijedlog komisije. E, također je vijeće imao svoj prijedlog i ne mislim da je ne znam što bi bilo, dakle ta rasprava o primjeni tehničkih mjera na rekreacijski ribolov se i dalje vodi, o, o, to ovisi o definiciji rekreacijskog ribolova, to su neprofesionalni ribari koji ipak koriste određene lebdeće mreže, dakle to nije ribolovni alat koji se obično koristi za takvu vrstu ribolova, dakle Dakle, to je rasprava koja se i dalje vodi, e, da bi možda trebalo zaobići rekreacijski ribolov. No, u ovom prijedlogu komisije to je još uvijek otvoreno za raspravu, prema tome o tome će još biti riječi. Mi smo krenuli od 33 odredbe e, koje su išle u drugom smjeru. Mi smo htjeli da se zapravo osigura dosljednost u tekstu i simplifikacija ponekad e, nije u interesu europskog ribarstva i mi smo nastojali da se izbjegne takva simplifikacija i to se posebno odnosi na priloge, ali to je jedno opće načelo kojeg smo se držali. Mi smatramo da moraju postojati neki osnovni kriteriji, a da kako onda se mogu uzeti u obzir specifičnosti pojedinih ribolovnih područja. Dakle, to bi bilo sve u kratkim crtama. E, što se tiče priloga, mi smo pokušali dati sve od sebe. U vijeću se vodila rasprava o tome. Komisija je stala na stranu, e, na našu stranu i mi smo, ja sam im na tome zahvalan. Čini mi se da se sada uglavnom, da postoji konsenzus i mi smo nastojali što manje odstupiti od stajališta koje su zajednički donijeli vijeće i komisija, jer je naše mišljenje bilo da je to najbolji put da kako e, ja ću rado uzeti u obzir vaše amandmane i komentare i nastojat ću te amandmane pretočiti u kompromisne amandmane u mjeri u kojoj je to moguće. Uistinu vam zahvaljujem na uloženom naporu i trudu, zahvaljujem tajništvu i djelatnicima tajništva Hoseju Borgiju i također zahvaljujem svima ostalima. Bilo bi mi drago da sam mogao više kontaktirati sa drugim kolegama, ali to je jedan dugoročni projekt i mislim da mm, mislim da samo trebamo sada pričekati na provedbu, a nadam se da će do toga doći što prije. Hvala, sada ćemo dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Sì, grazie, grazie Presidente. Io... Izvolite. Hvala. Ja bih na samom početku htjela zahvaliti izvjestitelju koji je e, sastavio dobro izvješće, njegov zadatak nije bio lagan. Sastanci koje smo održali s dionicima i u sjeni bili su korisni jer su svi mogli iskazati svoje stajalište. Što se tiče samoga izvješća, ja se slažem sa osnovnim načelima a to je da se postignu veća simplifikacija i fleksibilnost. Što se tiče fleksibilnosti, rekli smo od samoga početka da je to moguće postići kroz regionalizaciju. Postoje velika očekivanja u svezi s time, posebno kada je riječ o provedbi zajedničke ribarstvene politike. Međutim, to je zapravo dobar način da se ribarstvo poveže sa zaštitom pomorskog okoliša, uzimajući u obzir specifičnosti različitih mora. E, kao što je rekao gospodin Mato, regionalizacija e, ne bi smjela biti sinonim za renacionalizaciju mjera, iako bi neki to željeli. Umjesto toga nam treba određena fleksibilnost da se uzmu u obzir teritorijalne i regionalne specifičnosti pojedinih država članica. E, također bi savjetodavna vijeća morala imati važnu ulogu u tome mi smo to predložili i na održanim sastancima. Mislim da je u redu da se ide u smjeru simplifikacije, e, što je predložila i komisija, no postoje neki aspekti koje još treba riješiti. Ja ću to nastojati riješiti putem amandmana. Daću vam samo nekoliko primjera e, gdje bi trebalo provesti jednu dublju analizu. Primjerice, što se tiče definicije izravnog ribolova, E, dakle, tu se spominje, e, to se spominje u tekstu komisije, međutim u tekstu izvjestitelja nisam naišla na odgovarajuće pojašnjenje, tako da mislim da bismo trebali na tome poraditi i doći do jedne jednostavnije definicije, dakle do definicije koja ne bi bila dvoznačna. E, zatim isto tako je tu i definicija ribolovnog alata, E, tu bismo trebali također e, unijeti neka pojašnjenja, navest ću vam nekoliko primjera. Trebalo bi pojasniti e, dakle alat koji se koristi za koče u sredozemlju, zatim isto tako postoji neki drugi alati E, koji se koriste prema našem mišljenju drugačije nego što je to navala komisija. Kada je riječ o sportskom rekreacijskom ribolovu, mislim da bi i o tome trebalo biti riječi, o tome smo razgovarali i u sklopu izvješća rodu. Znam da tu postoje različita izvješća, no smatram da trebamo e, razgovarati o e, tome kakve tehničke mjere želimo donijeti za rekreacijski ribolov. Nadalje, želim spomenuti još jedno pitanje, a to je uklanjanje ovog pravila odnosno granice od 5% za nedorasle e, jedinke. Mnogi od nas smatraju da to nije znanstveno utemeljena granica, ali nam trebaju nekakve granične vrijednosti, tako da bismo tu isto tako trebali doći do kompromisnog rješenja. Imam još jedno pitanje za izvjestitelja. Vidim da ovdje postoje izuzeća za obvezu iskrcaja za neke vrste, međutim e, to se ne odnosi na čitavo sredozemlje. Pitam se zašto su neka područja izuzeta. Evo, to bi bila samo moja pitanja za sada, a mislim da ćemo kada dođu amandmani moći to vidjeti detaljnije. Hvala. <clears throat> Voorzitter, dank. aan de collega. Kao prvo, Želim čestitati kolegi. Mislim da je njegov pristup vrlo dobar i dakle uistinu sam zahvalan na ovom izvješću. E, želim se sada osvrnuti na e, tehničke mjere u sklopu zajedničke ribarstvene politike. Te tehničke mjere trebale bi omogućiti da se postignu zadani ciljevi, no da kako tu imamo čitav niz instrumenta kao što e, je višegodišnji planovi, kao što je ukupni ulov, ukupni dopušteni ulov i slično. I da spomenem i članak 20, e, amandman 26. Mislim da je pristup e, dobar. Čini mi se da je e, izvjestitelj imao tu dobar pristup kao i u amandmanu 25. gdje se spominju pokazatelji uspješnosti. Mislim da se na taj način bolje vodi računa o situaciji. Dakle, kao što Dakle, čini mi se da je pristup dobar. Vezano uz 26. amandman, tu se spominje ovaj prag od 5%. Ja se slažem sa iznesenim prijedlogom, tako da to mogu podržati. Isto vrijedi i za komentar koji je iznesen u svezi sa ciljevima direktive. Dakle, mislim da je ova, ovaj komentar relevantan kada je riječ o funkcioniranju tih ciljeva. Imam još nekoliko pitanja, gospodine predsjedavajući. Kolega je spomenuo e, rekreacijski ribolov. E, mislim da bismo trebali pokušati vidjeti zašto je to se ovdje spominje. Nadalje, u prijedlogu komisije e, su se potkrale neke sitne greške. Imali smo i ispravak teksta, međutim niti to nije bilo sasvim zadovoljavajuće. Primjerice u amandmanu 36. gdje se spominju granične vrijednosti tone, E, govori se o dužini i... Dužini i širini. Zatim vi ste spomenuli da bi rok za predlaganje amandmana trebao biti 12. lipnja. Mislim da bi bilo dobro da dobijemo još nekoliko dana pa da rok bude 16. lipnja. Možda možemo o tome porazgovarati i vidjeti slažu li se svi. A što se tiče ostaloga, ja nažalost sada moram otići jer imam jedan intervju, tako da ćete morati nastaviti raspravu u mojem odsustvu, ali vjerujem da će kolege zabilježiti e, sva preostala pitanja i odgovore. Pa želim vam onda uspješan intervju. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Želim se zahvaliti gospodinu Matu. Možda će se neki od vas sjetiti da sam u nekoj fazi zamolio Svetu Gabriel da za intervenciju kako bi se eto dobilo i sad smo dobili čudo, dobili smo izvješće i to je jako dobro. Mislim da je unacrt imamo nekih dobrih predloga, ali imamo isto tako i neke bojazni koje bih želio iznijeti. Prvo što se tiče, što se tiče samih e, doprinosa jamstava. Moramo dozvoliti regionalnim akterima da imaju učinkovita rješenja ali mora biti isto tako i smjernice koje ćemo im dati u ruke u kojem smjeru bi se trebali kretati. A ta e, smjer kretanja je definiran jasnim e, dakle smjeru kretanja 5%, mislim da s tim u vezi nije baš prihvatljivo kao ciljana vrijednost. Ako trebamo zadržati e, čitav princip e, same uredbe, prvi indikatori koji se predlažu nisu dovoljno jaki i dovoljno zahtjevni. Dakle, isto tako sam zamišljen vezano u ZMSY kao indikator performance, odnosno kao što gospodin Mato kaže, da to u praksi, da li će to uspjeti, ne znam da li to razumijem. Također sam zabrinut e, sa povlačenjem nekoliko ciljeva koje se tiče zaštite okoliša. Zapravo želimo zaštititi e, morske ekosustave i isto tako zadržati e, zaštitne mehanizme i čini se da to nije idealni put kojim krećemo. Što se tiče socioekonomskih aspekta koje se često spomenje u izvješću, e, predlaže izvjestitelj da to bude u uvodnim izjavama i mislim da je to prihvatljiv put, jer u samim člancima zapravo e, zatvaramo one sve ključne e, teme i sve ključne teme same uredbe. Želim isto tako pozdraviti izvjestitelju isto tako uključivanje rekreacijskog ribolova. Čini mi se da ćemo imati sve veći i veći problem kad je riječ o rekreacijskom ribolovu. Još nešto, e, najbolji znanstveni E, primjer i postupak, e, to smo raspravljali o tome, govorili smo to u aktu o Sjevernom moru. Moramo imati jasnu definiciju ovih znanstvenih doprinosa kako bismo imali jasnoću i za same sudionike. Što se tiče priloga, sasvim sam uvjeren da se e, ulazeći u detalje, jer prvotni prijedlog komisije je želio ostati na statusu quo, i mislim da je ovo mudar način kako da idemo dalje. Kratko, što se tiče samih mreža u e, Sjevernim morima, mislim da je jako dobro da upravo započinjemo raspravu. Raspravljali smo to i s ribarima i oni su inovativni. Oni su došli sa idejom da se instalira GPS na samu mrežu i oni, dakle, plivaricu neće ostaviti bez nadzora jer e, upravo e, je na taj način e, se može očuvati i lokacija. Ali svakako možemo naći u budućnosti kroz ove tehničke mjere i tehničkim ovim dakle aparatima kojima možemo zapravo na neki način spriječiti da mreže plivaju i plutaju po morama. Hvala. Marko Afronte. Grazie. Beh, ci sono state, come ha detto Mato, molte discussioni, pa-, eh, qui già 4-5 volte abbiamo discusso, quindi i punti... Mi smo već eh, raspravili o ovim točkama kao je kolega Mato istaknuo. Postoje neke točke s kojima smo u izvješću suglasni u našem klubu zelenih. Eh, Vesele nas što ćemo to ponovno moći pronaći u izvješću kolege Mato. Što se tiče ciljeva, što se tiče doprinosa i što se tiče socioekonomskih pokazatelja, to su rasprave koje smo već češće vodili. Ovih 5% o kojem riječ e, toleranciji, to je cilj, mi smo suglasni da to bude ciljena vrijednost koju možemo zapravo izbrisati. No, možemo raspravati o postotku kao takvom. U konačnici ćemo trebati ipak jedan okvir unutar kojeg ćemo se kretati. Moram kazati da ovaj e, je ovaj predlog zaista inovativan po svom karakteru. Imamo zajedničku ribarstvenu politiku, to je dobro i dobro je kada jasno ističemo koliko je to važno da se zakonodavstvo pojednostavi, da ovih 30 akata možemo svesti na puno manji i da potičemo regionalizaciju i to što je uvijek e, ponovo i iznova bilo naglašavano u našem parlamentu. Prijedlog e, komisije je zapravo usmjeren upravo prema jednom poboljšanoj regionalizaciji. Još jedan poziv koji bih uputio drugim kolegama, mi ćemo svakako dati i naše amandmane, trebalo bi svakako nastojati da ne usredotočimo se na same priloge koji su tehnički po svojoj naravi. Svatko bi na neki način htio u prilogu svoju vlastitu regionalizaciju unijeti u, u priloge. Svaka zemlja ima svoju vlastitu situaciju, mi u Italiji. I toga bismo možda trebali izbjeći upravo ovakav pristup, što znači ova uredba, značaj ove uredbe, trebamo vidjeti kako regionalizacija može funkcionirati. Važno je da imamo ciljeve koje ćemo si postaviti i okvire u kojima ćemo te cilje ostvarivati. Ako bismo sada dirali priloge, tada bismo zaista izgubili dosta vremena i bilo bi jako teško i komplicirano u samim trijalozima argumentirati. Kolega Van ono što ste istaknuli, svakako dobro je nekoliko dana dobiti još za upućivanje amandmana. Već dugo se bavimo ovim dokumentom, imali smo vremena i sa amandmanima, a i čitanje amandmane sada nam je poznat i stajalište izvjestitelja, sada to sve skupa možemo produbiti. Čekali smo mjesecima, ali evo bilo bi dobro da ipak još dobijemo nekoliko dana kako bismo bili još precizniji u našim doprinosima. Mislim da isto ne bi bio nikakav problem da to odgodimo sve do 20. lipnja. Hvala. Hvala Hvala na ovoj raspravi. Ja bih eh, žela samo dodati i na neki način elaborirati neke amandmane koje smo i unutar Envija eh, dali u mišljenju Envija. Ono što je najvažnije je ono što je gospodina Fronte kazao, treba nam još malo vremena i molimo da se produži rok e, nakon 12.6. E, što je izuzetno kratko za kompleksnu materiju. Razumijem da se već dugo bavite ovime, ali zaista bismo vas zamolili da dobijemo još malo vremena. 23. lipnja, petak ili nešto slično tomu. No dobro, nekoliko točaka, delegirani akti, Uobičajen postupak za delegirane akte je da to rade, implementiraju države članice i e, ukoliko to nije potrebno iz čitavog niza razloga, onda bih e, zaista uputila amandman da u slučaju nedostatka prijedloga države članice komisija bi trebala predložiti. To je bila velika tema tijekom Baltičkog trijaloga, a isto tako sam uputila u enviru vezano uz tehničke mjere sličan amandman a isto tako i u izvješće koje smo malo prije raspravljali. Znači, to je naš amandman broj 18. Što se tiče zabranjenih mreža, članak 7, e, čitav niz, popis e, zabranjenih E, mi smo predložili da se ovaj članak e, primijeni u čitavom svijetu, ne samo u vodama Europske unije. To je naš amandman broj 15. E, inovativne mreže, mislim da će to biti zaista široko raspravljeno o potegačama i inovativnim e, mrežama kao takvim. Općenito će se voditi jedna široka rasprava i ja ću s tim u vezi zamoliti da se uvjeti specificiraju pod kojim se mogu koristiti ovakve mreže u komercijalnom ribolovstvu što se tiče i samih e, dakle brodovlja i što se tiče dakle, tehničke opreme 20 i 21 u mišljenju. Što se tiče okolišnih e, ciljeva, sadašnji ZRP nema previše toga što bi iskazivao kao što to imamo u uredbi ali možemo vidjeti da postoje zaista reference koje se pozivaju na baltički plan, koje se referiraju na upravo zakonodavstvo koje se tiče zaštite okoliša. Mislim da je moje uvjerenje da bi tehničke mjere trebalo svakako isto tako promatrati e, utjecaje na e, okolišu u priobalnom području. U svakom slučaju mi ćemo da uputiti nekoliko amandmana koji će se ticati ovog sklopa teme, a što smo učinili i u odboru Envi. Što se tiče priloga, mi bismo e, zaista potvrditi ono što je Marko Fronte kazao bit će nastojanja svih e, e, zastupnika da se na neki način poigramo sa prilogom da se mrežna oka definiraju i sve ostale detalje. Međutim, sve ono što činimo i Dakle, želimo promijeniti strukturu same uredbe e, vezano uz novi ZRP, a isto tako moramo kazati da je prilog sam po sebi vrlo kompleksan. I to je dovoljno kazati. Mislim da prilozi trebaju biti ostavljeni kao takvi, kao opće pravilo, jer ako ćemo početi otvarati jedan, jednu stvar, onda ćemo nam se pojaviti drugi zastupnici koji će htjeti da se za neki, neku regiju primijeni nešto drugo. I to ne bi u konačnici moglo biti jako komplicirano. Stoga usredotočimo se na strukture same uredbe i dozvolimo da proces regionalizacije e, definira onda specifičnosti samih mreža. Što se tiče znanstvenih doprinosa i proučavanja, svakako će to biti potrebno u procesu regionalizacije. Potom, još jednom, bih molila da se pomakne rok za upućivanje amandmana zaista vezano s kompleksnost teme. Trebam još malo vremena. Hvala ne. Evo, bilo bi dobro da se držimo 3-3,5 minute kako bismo mogli ispoštovati satnicu. Ani Šajber-Pirik, izvolite. Hvala predsjedniče, najprije dopustite da čestitam eh, kolegi Mato. Ovaj tekst je doista dobar kvalitetan. Želim samo reagirati kao izvjestiteljica u sjeni za odbor ENVI. Dakle, svi ti uređaji mogu biti dopušteni, brojni ribari rade na inovativnim mjerama i razočarani su kada vide takav stav koji se protivi znanstvenim spoznajama u svakom slučaju kod nas u Nizozemskoj takav stav se ne dopada previše. Dakle, na odboru Envi neke grozote su spomen izrečene, govorilo se o nekoj selektivnosti u ribarstvu, a drugi opet, neki hoće blokirati inovativnost. Ino, inovacije naravno podrazumijevaju europske fondove. Dakle, ja se slažem s onim što su rekli neki kolege koji žele određene ribarske inovativne uh, strojeve pokrenuti. Dakle, što se tiče članka 24. ne možemo se zavaravati. Ovdje se, uh, što se tiče sadržaja ovog. Dakle, mislim da što se ovoga tiče moramo prosvjedati protiv obveze iskrcavanja ulova. Neki se protive toj obvezi, i protive se selektivnosti i žele ograničiti te strojeve. Dakle, u biti tu dolazi do kontradikcije. Nešto nije logično u ovoj zakonodavnoj mjeri. Meni je teško objasniti ljudima u Nizozemskoj koji im postavljaju pitanja. Dakle, u ime naših e, sugrađana, ribara i oni koji ulažu u ovaj održivi i selektivni ribolov, moramo im moći odgovoriti, jer ne može Unija biti percipirana kao protivnik ekologije. Ja e, zahvaljujem kolegama na njihovoj podršci, zahvaljujem izvjestitelju, a što se tiče sportskog i rekreativnog ribolova, slažem se onim što je rekao malo kolega Mato. Hvala. Hvala vama. Gospođa Tomašić, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Prije svega bi se željela zahvaliti izvjestitelju gospodinu Mati na velikom trudu i naporima koji su uloženi u izradu iznimno kvalitetnog izvješća. Donošenje ove uredbe važan je trenutak koji svakako zaslužuje našu punu pozornost. Kao što sam i do sada isticala, donošenje uredbe o tehničkim mjerama ujedno je i prilika da se nadopune i unaprijede odredbe mediteranske uredbe uzimajući u obzir specifičnosti pojedinih regija. Između ostalih amandmana predložit ću izmjenu članka 13. stavka 3. mediteranske uredbe ribolov okružujućim mrežama za plivarice odvija se u priobalnom području gdje dubine značajno variraju. Primjenom postojećeg stavka, i citiram taj stavak, okružujuća mreža plivarica ne smije se upotrebljavati na dubinama manjim od 70% ukupne visine okružujuće mreže plivarice izmjerene u skladu s prilogom 2 u ovoj uredbi Kraj citata. Onemogućuje se upotreba ovog alata koji je na tim područjima selektivniji od drugih koji se za ulov istih vrsta na tom području mogu primjenjivati. Još jednom naglašavam da ribolov mrežama plivaricama u Jadranu na način kako je on trenutno definiran nije moguć zbog specifičnosti Jadranskog mora, kao što je promjenjiva konfiguracija morskog dna i utjecaj morskih struja. Postojeći paragraf je negativno diskriminatoran i nepravedan za ribare. Tri države članice Jadranskog bazena, Hrvatska, Italija i Slovenija, zajednički su izradile studiju o tehničkim karakteristikama mreže plivarice i njenom utjecaju na dno, koja je dokazala da je ovakvo traženje opravdano u tom smislu države jadranskog bazena nastoje izboriti prepoznavanje realnih okolnosti i specifičnosti ribolova u jadranu čime bi se omogućio neometan rad floti koje predstavljaju iznimno važan a za hrvatsku najvažniji dio flote. U mišljenju Medaka koje se odnosi na uredbu o tehničkim mjerama također se predlaže brisanje članka 13. stavka 3. druge rečenice molila bi kolege da podrže amandmane koje ću predložiti kako bismo omogućili ribolov u jadranu uzimajući u obzir njegove specifičnosti. svi zajedno moramo raditi na osiguravanju ravnopravnog položaja ribara jadranskog mora i vratiti ribarima vjeru u rad naših institucija. hvala lijepa. Hvala lijepa. E, Mrs. hvala, gospođo Aguilera, presidenta. E, Hvala, gospođo predsjedavateljice. Na prvom mjestu e, bih e, željela svakako zatražiti da se produži rok i priključio sam svima onima koji su izrazili takvo mišljenje. Eto to kratak rok, prvotno zamišljen, možda ne tako tugačak rok kao što je kolegica Devija predložila, ali ipak nekoliko dana više. Osim toga, što se tiče rekreacijskog ribolova, kolega Mato je dao dobar prilog s njim u mogu ga podržati. Mislim da se svakako mora uključiti rekreacijski ribolov. Puno smo govorili i raspravljali o tome, no mogu kazati da, eto, podržavam taj prijedlog. Još e, jedan važan e, prijedlog e, i kojeg smo spominjali tiče se samih e, ciljeva. Tolerancija od 5%, mislim da je to kao ciljena vrijednost e, ide predaleko. Renata je također istaknula da postoji namjera da se postigne sporazum, jer Prijedlog komisije mi se ne sviđa, to moram istaknuti, postoje različite stavove, sve je to divno i krasno, ali svakako bi trebalo provjeriti da li je moguće ipak u konačnici dobiti jedinstven stav oko nekih pitanja. Još nešto u dokumentu vezano od samu procjenu utjecaja. Brine me Formulacija i činjenica, kaže se naime na jednom mjestu da će doći do smanjenja broja radnih mjesta ukoliko bi se smanjio e, dakle najviše održivi prinos. U procjeni utjecaja zaista govori se o smanjenju broja radnih mjesta, a tome prinim. Interesantno je ono što je kolega Mato učinio što se tiče socioekološki elementi e, kako bi se e, uključio e, na neki način činjenično stanje, ali želim svakako upozoriti na gubitak radnih mjesta o kojima ovdje reći upravo uz obalu Španjolske nemamo velik broj radnih mjesta i imamo visok stupanj nezaposlenosti. To moramo istaknuti. Ukoliko se ovo dakle prihvati kao konačna činjenica, morali bismo onda svakako imati i neke kompenzacijske mjere koje bi ovo uspjele suzbiti i ublažiti. E, druge zaštitne mjere i neki ostali konkretni aspekti. Mislim da je tu prije svega moramo imati na umu određene parametre, određene vrste, određena ograničenja. Svakako određeni ulovi. E, gospodin Mato izuzetno dobro proznaje ovu tematiku i upravo e, zbog amandmana koje ću uputiti kako biste uopće mogli shvatiti o čemu reći. Dakle, da ćemo neke amandmane, ali sve skupo gledano mislimo da je prilog jako dobro. Hvala, gospođa Toma. Hvala predsjedateljice. Ja želim ja želim čestitati gospodinu Matovu na jako kompletnom i uravnoteženom radu. Rekla bih, šaleći se, Gabriel puno bolje nego sa sabljarkom jučer. Ne, šalim se. Ne, ovo je doista jako lijepo ravnoteženo i moram reći da podržavam e, ovo izvješće glede brojnih aspekata kao prvo e, po pitanju rekreativnog e, ribolova. U više navrata i u više izvješća smo rekli da parlament želi da ta vrsta ribarstva bude uključena u ribolovni napor, sada trebamo preći sječina dijela i to, to je napravljeno ovdje i to je dobro. Kao drugo što se tiče ciljeva i evaluacije, najprije vam želim zahvaliti što ste podsjetili na socioekonomske ciljeve uz ciljeve zaštite okoliša. Iz tog razloga predsjedateljice dopustite mi da odgovorim. Želim reći da ne možemo ocijeniti tehničke mjere isključivo imajući na umu okvirnu uredbu za pomorsku sredinu ili druge. Dakle, ovo moramo ocijeniti imajući na umu gospodarski i socijalni aspekt. Dakle, to je ta ravnoteža koju uvijek trebamo pronaći, koju je teško naći, ali jako je važno da ta ravnoteža bude pronađena i zato mislim da uravnoteženi pristup gospodina Matoa do, daje svoj doprinos ostvarenju tih ciljeva i čini se da je to prava ravnoteža koju trebamo naći. Četvrta točka, i tu podržavam gospodina Matova, jer mi nije jasno o čemu se radi u tih 5%, da li njih treba zbrojiti ili oduzeti od onih 7% de minimis eh, koje već imamo. Dakle, već imamo referentnu brojku i mislim da se možemo toga držati. Šesto, o regionalizaciji uvijek mi ista stvar nejasna. Dakle, ako se radi o europskim područjima ili područjima zajednice, sve je u redu, ali ako se radi o nacionalnim pravilima koja bi trebalo primjenjivati, onda mi je to problematično, svaki put to kažem. Doista mislim da postoji e, jasna nejasnoća u okviru zajedničke ribarstvene politike po pitanju definicije regionalizacije. To treba e, precizirati. U svakom slučaju, doista je nužno da se da i regionalni pristup. Isto tako, a, e, kao i gospođa Engstrom, pitam, imam neke nesnoće po pitanju električnog ribarstva i za kraj želim zahvaliti na uloženom naporu na, po pitanju pojednostavljivanja, ali moramo paziti, ovdje se radi ipak o tehničkom izvješću, dakle to su tehnički, to je izvješće o tehničkim pitanjima, a to što se to nalazi u prilogu, bojim se da to ne jamči pojednostavljivanje, već <laughs> nasuprot no dobro. U svakom slučaju hvala vam na uloženom trudu i na radu na podnostavljivanju ovoga svega trudu izvjestelja. Hvala. Hvala vama gospođo Toma. Ima li još javljanje za riječ? ja bih rekao par stvari. Najprije želim zahvaliti Gabrielu Matovu na ovom izvješću te se osvrnuti na novi okvir za tehničke mjere koji po mom mišljenju treba predstavljati pravu svojevrsnu revoluciju za upravljanje ribarstvom. Dakle, s prelazimo sa centralizirane e, centraliziranog upravljanja iz Brisela na centralizirano. Dakle, od sada ćemo raditi po logici ostvarenih rezultata i tehničke mjere će biti e, kutija sa alatom, a ne kruti okovi i obveze. I sustav će počivati na regionalizaciji, dakle prioritetno na zajedničkim preporukama država članica i čini mi se nužnim da ovdje pojasnimo taj mehanizam kako bismo ga učinili transparentnijim na svim razinama. To je jako važno. Predlažem dakle da svako od vas bude supotpisnik eh, jednog amandmana koji će ići u tom smislu. Što više želim dati više prostora eksperimentiranju. Predlažem dakle mogućnost eh, izuzeća, privremenog izuzeća za određene tehničke eh, mjere u okviru pilot projekta. Naravno imat ćemo punu, e, puni monitoring, praćenje, to mora biti zajamčeno. aporu, kako želim putiti ribarima sljedeći. Ukoliko možete dokazati da ostvarujete ciljeve ZRP-a, onda ćete moći koristiti e, sredstva po vašem izboru, ukoliko poštujete ciljeve. Dakle, trebate to u potpunosti dokazati i precizno dokazati e, i po tom pitanju također ću predložiti svim kolegama da budu su potpisnici još jednog amandmana. Eto, toliko od mene i nadam se da ćete me u velikom broju pratiti. A sada predajem riječ Elizi Roller. Eliza, izvolimo riječ. Hvala gospodine predsjedniče, hvala i svim sudionicima u raspravima, svim intervencijama koje smo danas mogli čuti. Prije svega zahvala i gospodinu Mati na izuzetnom izvješću i na svoj suradnji kroz proteklih nekoliko mjeseci razmjene mišljenja koje smo imali u pogledu toga i zaista na dobro promišljenim i dobro iznesenom mišljenju. Vrlo kratko, u nekoliko crtica, mi smo jako zahvalni da je izvjestitelj zadržao na osnovnim načelima i strukturama onog prijedloga koje je uputila komisija. Znači sama ideja o prvom dijelu koje su minimalni standardi ili osnovne tehničke mjere i drugi dio koji se tiče regionalizacije, odnosno detalji. S tim u vezi iz toga smo zahvalni izvjestitelju na ovome. Druga stvar čemu smo jako zahvalni je činjenica da u izvješću sam izvjestitelj zadržava isto tako one zaštitne mjere koje predvile komisije. Čuo sam nekoliko javljanja koje su se ticali upravo situacije što u slučaju nepostojanja uputa. Sada smo u četvrtoj godini regionalizacije i vidimo da postoje situacije gdje države članice iz niza razloga ne mogu dati e, preporuke bilo iz razloga kapaciteta ili zbog neslaganja na lokalnoj razini. I zbog toga hvala izvjestitelju što je upacio u zaštitne mehanizme. Također smo zahvalni izvjestitelju da imamo kvantificirane ciljeve u samom izvješću prihvaćanje činjenice kao tako da kad god imamo finalizaciju same rasprave moramo biti u mogućnosti i mjeriti učinkovitost samih tehničkih mjera. Kada to kažem, mi smo zabrinuti o onome što je predloženo kao alternativi kvantificiranih ciljeva. Prema našem mišljenju, i to smo čuli i ranije, MSY nije samo indikator, to nije način da se mjeri učinkovitost samih tehničkih mjera, najviše države prinos je zapravo e, samih mjera koje nisu jedini određujuće mjere koje se tiču tehničkih mjera. To je prvi argument. A druga stvar koju želim istaknuti da i kada imamo e, samih ovih indikatora učinkovitosti i isto tako ciljanost prema rezultatima Čini nam se da je jezik ipak malo nejasan eh, što se tiče eh, dakle, zadovoljavajućih mjera, indikatori ili eh, sam mjere ne bi trebale biti na nezavidnoj razini. Što su to nezavidne mjere? Što to znači da li ostajete na istoj razini dakle, neželjenih i ulova? Što su zapravo to pojam kao nezadovoljavajući kao takav? No, kad se tiče kvantificiranih eh, ciljeva, to temeljni je problem da najviše održivi prinos za MSY za nas nije indikator, to je cilj čitave politike kao takve. Postoje još eh, neki elementi koji nas brinu, a to je što se tiče definicije samih eh, mreža. zaista nas brine da upravo to otvara samih eh, potegača u Baltičkom moru i vidjeli smo koje opravdanje eh, u izvješću zašto je to uzeto obzir poljske izvješća koje ne izvješćuju eh, dakle poredni ulov niti bilo koje druge mjere. Pogledali smo ta izvješća i vidjeli da u 2014. godini dansko izvješće je procjenjivalo oko 200 citata koji zapravo citiraju same neželjene ulove. I ako ćemo ponovno otvarati raspravu o e, samim potegačama u Baltičkom moru, to je nešto što nas zaista zabrinjava. Još nekoliko detalja uključeno je u izvješću isto tako i procedura, pri čemu se prilog dva a to su e, zaštita e, osjetljivih područja, ovo nas e, brine jer zapravo komisiju dovodi u defenzivu, što znači da možemo mijenjati ovaj popis ili predložiti modifikaciju samog popisa i to samo u hitnim slučajevima. A to je, ako želite, ponovno E, uspostavljanje novih mjerila unutar ZRP, p-a, a to nije namjera i to je jedno područje gdje smo jako zabrinuti da bi ovakva formulacija mogla e, biti nedostatna. Još nešto što se tiče inovativnih e, ribolovnih tehnika, a zaista nam je drago što je izvjestitelj prepoznao važnost i dozvolio inovativne tehnike ribolova kako bi se promovirali selektivne metode i olakšalo same obaveza e, dakle samog obaveza e, pristanja. Što se tiče rekreacijskog ribolova, čini nam se da je to nešto što je na vijeću raspravljano i čini mi se i čula sam nekoliko puta da li da primjenjujemo pravila i na rekreacijski ribolov, u prijedlogu onoga što je komisija htjela da za neke detalje kao što je e, minimalna referentna vrijednost veličine, te isto tako e, zabrana određenih tehnika, sve ostalo će se primjenjivati na rekreacijski da li primijeniti sve tehničke mjere i na rekreacijski ribolov, čini nam se da bi to značilo zaista jednu veliku administrativnu prepreku i moramo jako, jako pažljivo razmisliti da li krenuti u tom smjeru. Mi bismo, evo, to htjeli reći. Što se tiče pojma regionalizacije, znam da je to vrlo osjetljivo područje upravo za parlament i mi smo dugo, dugo raspravljali o sam činjenicama i sa vijećem, no tehničke mjere i prijedlozi kroz tehničke mjere da vezano uz regionalizaciju i isto tako primjena tehničkih mjera da na razinu ribara daleko od Brisela, za to nam je potrebno, treba nam minimalni standardi, moramo imati, dakle, što se tiče konzervacijskih standarda. Za regionalizaciju, s druge strane, zadržavamo minimalne standarde i temeljne dakle, vrijednosti. Tako smo na neki način e, prezentirali samo prijedlog o tehničkim mjerama. Čini nam se da je to upravo u skladu sa ZRP-om i da upravo odražava e, e, samo zahtjeve sektora, da imamo zakonodavni okvir koji bi bio realan, koji bi bio primjeren realnosti na terenu. Ono što možemo naći u izvješću malo nas zbunjuje, jer čini se kao da se želi kazati da moramo imati tehničke mjere u kontekstu svih višegodišnjih planova i od miče od ideje da imamo opću e, mjeru za tehničke, odnosno opći okvir za tehničke mjere, ali moramo biti jasni. Da li želimo i nastaviti imati opći okvir tehničkih mjera koji će e, reflektirati stvarnost na terenu, a o čemu zapravo govori regionalizaciji ili želimo kazati ne, tehničke mjere se odlučuje u kontekstu e, plana upravljanja, višegodišnjeg plana upravljanja i vidimo da je napredak vrlo spor. Ako idemo pak u tom smjeru, doći ćemo u situaciji gdje neki dijelovi ribarstva u e, bazenima Europske unije e, ribarstvo neće biti i nemamo mapiranje čitavog područja. Moramo naći dakle balans s jedne strane da imamo okvir, opći okvir tehničkih mjera koji je prilagođen realnosti na terenu, a s druge strane imati i višegodišnje planove u kojima imate same tehničke mjere. To je nešto što smo pokušali objasniti i na vijeću. Mislim da je to poruka koju bismo htjeli prenijeti i vama. Još jednom, zaista nam je drago da imamo izvješće i da je to dobra osnova, dobri temelji za sve ono o čemu ćemo još raspraviti i u vijeću. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja i ako nas želite pozvati na rasprave o nekim pitanjima koje imate svakog ćemo se odazvati svakom vašem pozivu i u vašem uredu. Hvala vam lijepa. Merci Eliza. Hvala Eliza. Evo Gabriel, imaš puno pitanja. Znali smo da će tehničke mjere izazvati reakcije kolega, no evo, dobio si reakcije. Dakle, izvoli sad. Najviše hvala predsjedniče da imamo brojna pitanja. Puno toga je rečeno. U svakom slučaju želim zahvaliti svim kolegama. Hvala na komentarima. Mislim da je uvijek e, ljepše kad e, neko prizna veliki trud e, koji ste uložili, a ne kada vam izriče kritike, dakle ovo je sve jako pozitivno. No što se tiče svih ovih posljednjih pitanja imat ćemo prigodu razgovarati o tome kada budemo radili na amandmanima. Ja sam u potpunosti E, otvoren, spreman e, poboljšati i unaprijediti ovaj tekst radeći na izvješću. Što se tiče ovoga što je Renata rekla, slažemo s brojnim stvarima, što se, po pitanju fleksibilnosti isto tako. No postavljeno pitanje savjetodavnih e, regionalnih vijeća. Mislim da smo o tome razgovarali i uzeli smo u obzir njihovo mišljenje. Oni su nam rekli da im se nije baš dopao definicija E, članku 34. o upravljanom e, ribarenju. No, meni se izvorna definicija ne sviđa, jer ne možemo temeljiti tu definiciju o tom e, o tih 50% ekonomske vrijednosti ulova Dakle, zar, da li se mora automatski uključiti ta tržišna vrijednost? Ja sam im rekao da to ne bi trebalo biti tako. Zatim, postavljeno je pitanje o eliminiranju ovih 5%, dobro treba vidjeti što s tim, ja sam primio znanje ono što ste rekli i e, što se tiče 4.2 e, kriterij učinkovitosti, tu je postavljeno pitanje, no jedna stvar je jasna, dakle više stvari ima, različitih stvari koje smo mogli čuti sada, neke stvari koje nisu upotno stočne. no govorilo se o tih 5% kao o svojevrsnom cilju, o čemu se tu radi, da li je to izazov, ili cilj koji treba slijediti. U izvornom prijedlogu bilo je riječi o takvom aspektu. Dakle, ja vam želim reći, a ovdje se pristojno obraćam kolegi, no, možemo uzeti razmatranje i drugačije definicije, no ono što ne stoji jeste da imamo tih 5% ali bez ikakvog objektivnog kriterija, bez ikakve precizne analize koja bi trebala stajati uz tih 5%. Neke vrste e, ribarenja, što ćemo sa evo e, nekim ribama, da, da zacitamo tih 5%, ne, ne znam, ja mislim da tih 5% neće funkcionirati u sve vrste ribe. Naravno da možemo govoriti o najvišem održivom prinosu. Nemamo tu jasne pokazatelje. Ono što je jasno je da je ovo realnije od tih 5%. Dakle, ako mi neko ako me neko uvjeri da imamo jasan razlog zašto treba pratiti tih 5%, ne mislim. Ne mislim da komisija ima u svojim, eh, u svojim kartonima tako, takav dokaz. Imamo te famozne indikatore učinkovitosti, ali nisam baš uvjeren da je to savršeni, apsolutni kriteriji no moramo uzeti u obzir i druge kriterije poput evaluacije. To je bolje, mislim, nego da govorimo automatski da se radi o 5% i tome je tako, gotova priča bez ikakvih e, dodatnih argumenata. Pitanje izuzeća. Dobro, govorimo o delegiranim aktima, Dakle, možemo to uzeti u obzir za Jadransko more, na primjer, također. Dobro, sad ja neću odgovarati onima koji više nisu tu. Peter nije mogao ostati, dobro, imao je opravdanje, no što se tiče amandmana 26. jasno mi je što je htio reći. Što se pak tiče onoga što je kolega Torcval rekao, na to neću odgovoriti, jer Moramo znati, morate znati da smo doista uložili ogroman napor na ovo sve. Brojni su ljudi radili na ovom dosjevu i bilo je malo prejednostavno doći, reći što se ima za reći i otići. No, mi smo uložili veliki napor e, u ovo sve i ne možete sad e, reći da treba odgoditi rok za ulaganje amandmana e, tek tako. Mislim, <laughs> mislim da je to malo pretjerano s obzirom od koga taj takav zahtjev dolazi. Dakle, tražite od e, članova zastupnika, od komisije, od odbora, od sviju. Dakle, mislim da je dovoljno kašnjenja tu. Ja ovo kažem bez ikakve zločestoće, naravno. Ali oni su imali više vremena od mene kako bi, kako bi se pozabavili time. Ja se moram baviti cijelim izvješćem. Dakle, svi su raspolagali, to, što, to ono što hoću reći. Svi su imali dovoljno vremena i jednako vrijeme na raspolaganju biti. Dobro, što se mene tiče, nemam ništa protiv da to odgodimo. Istina je da i odbor ima puno posla, u svakom slučaju predsjednik odbora će donijeti odluku, no kako god bilo, eto, meni to nije ogroman problem, da malo odgodimo vrijeme za ulaganje amandmana, neću više gubiti vremena na tome. Što se tiče cilja E, zaštite okoliša. Ja nisam nikakve ciljeve uklonio. Mislim da sve ciljeve koje imamo u zajedničkoj ribarstvenoj policiji treba ih uključiti. Znate, ja, sam, ja se više nalažem da ih sve uključimo nego da izbacujemo bilo kakve ciljeve. Što se tiče ovog pitanja 5%, to sam već rekao. Znate što mislim o tome, pitanje opravdanja, dobro, slažem se i za ovo pitanje priloga, Dakle, trebamo pokušati djelovati blago, ne trebamo ništa na silu gurati, koliko želimo biti učinkoviti i naravno uzet ćemo u obzir sve vaše amandmane kao i uvijek, kao što smo to uvijek do sad radili. I naravno da je uvijek zanimljivo čuti razna, različita mišljenja, ponekad uzimamo u obzir ono što nam se sugerira u amandmanima, naravno ne uvijek, ali u svakom slučaju analizirat ćemo sve amandmane, jer mislim da se možemo govoriti i složiti oko brojnih aspekata. Dobro, brojni kolege su već otišli, no imamo ovdje neke kontradiktornosti sa ZRP-om, jer kaže se da se u okviru suodlučivanja može donijeti odluke, ali može se donijeti odluka post, e, ustanjenim postupkom suodlučivanja, jer u suprotnom e, komisija je takva ima pravnu inicijativu. Naravno, ovo, ovo puno liči na izvorni prijedlog odbora za zaštitu okoliša. Dobro. Imamo to mišljenje koje je napravljeno našem izvješću. Dakle, ako želimo imati na umu e, filozofiju odbora Envi ili neke njihove amandmane, dobro, ako hoćete, može. Sve ćemo to pomno analizirati i uzet ćemo u obzir različite direktive o kojima ste govorili, kao direktive o staništima, kojega je tu još uvijek, hoćemo govoriti što se tiče članka trećeg. O čemu se tu radi? Tu se govori o zaštiti osjetljivih staništa i mislim da tu trebamo sagledati situaciju što se tiče članka 13. ne trećeg, ispričavam se. Dakle, mislim da države, same države članice što se toga tiče, mogu djelovati i reći da nema utjecaja i u tom slučaju možemo odobriti izuzeće. No, to je u svakom slučaju složeno pitanje i vidjet ćemo što ćemo konačno se napraviti s tim. U svakom slučaju želim zahvaliti Klari na što je rekla i što se slaže velikim dijelom s onim što sam i ja govorio i što se tiče čitavog e, niza elemenata moramo još donijeti konačnu odluku. Izabel, hvala ti na tvom nastupu, iako se ne slažem putno s svim što si rekla, da se. No, hvala ti na onome što si rekla glede rekreativnog e, ribarstva. O tome se istini za volju već odavno raspravlja svakom slučaju s zadovoljstvom vidim da se uočava i priznaje da je važno o tome govoriti ne samo o okolišu već i o socioekonomskom aspektu. Što se tiče pak e, priloga, da, tu se slažem sa onim što si rekla, dakle ovo izvješće je samo po sebi sinonim za pojednostavljivanje, dakle ovdje imamo 33 različita različite uredbe, a ovdje jedno, dakle ne možemo negirati da je sama zajednička ribarstvena politika složena, treba to sve pokrenuti, aktivirati, ali evo ga, s ovim radimo džinovski korak. Cilj je naravno stvariti dobre rezultate, kao što je sam predsjednik odbora govorio. Sve je to jako zanimljivo i trebamo pokušati otvoriti put eksperimentiranju, inovativnom radu, pristupu. Mislim da se tu može dodati ovaj onaj element u slučaju potrebe. Evo, zaključit ću. Zahvaljujem komisiji. Hvala vam što ste imali lijepe riječi, što ste govorili o pričuvnim zaštitnim mjerama, mjerama e, što se tiče ciljeva, isto tako, to je važno pitanje, pitanje 5% koji ste spomenuli, pitanje najvišeg održivog prinosa, da li se radi o pokazatelju ili o e, cilju ZRP-a, možda je ostvariviji od drugih. A što se pak tiče inovativnih tehnika, tu se slažemo, tu se radi o temi o kojoj bismo trebali biti i u mogućnosti raspraviti. Kako god bilo, e, što se pregovaranja tiče, moramo imati neke temeljne stavove koje, o kojih se možemo složiti, ali uvijek se mogu stvari poboljšati, kao što smo uvijek to govorili. Tu je i taj famozni plan e, upravljanja na koji smo se uveliko slanjali, no ne, bi, ne smijemo dopustiti da regionalizacija znači da svatko radi ono što hoće po svojim pravilima. To u svakom slučaju nije moja namjera. Ako je to zaključak koji, e, koji izlačite, koji donosite, onda moram promijeniti termine koje koristim. U svakom slučaju to ne, nisam htio reći. Eto, ja mislim da sam odgovorio. Što se tiče rokova amandmana, predsjedniče, vi odlučite o tome. Ja nemam nikakvih problema s produženjima. Hvala. Hvala te, Gabriel, na svim ovim objašnjenjima. Kada se radi o roku za dostavljanje amandmana, neki su govorili da to nije, ne ide dovoljno brzo, mislim na Nilsa Tordvalca, a sada drugi kažu da ide prebrzo, da treba više vremena za amandmane. Za mene to ne predstavlja problem ako ne predstavlja izvjestelju problem. Možemo to odgoditi do 19. lipnja, no imajući to na umu moramo znati da ako se držimo 12. E, lipnja glasat ćemo u srpnju, ali ako pređemo na 19. E, lipnja onda ćemo glasati u rujnu. Ako o tome se radi. I sad se obraćam e, izvjestitelju, Gabriel da je li problem, hoćemo li, e, hoćemo glasati u srpnju ili u rujnu? Ti mi reci svoje mišljenje, onda ću ja donijeti odluku. Pa, ja sam svakako mislio da ćemo glasiti ranije, ali srpanj ili rujan, e, sve jedno. A onda ćemo, će nam tehničke službe reći koji su, e, koji su rokove predvidjeli. Obraćam se kolegici, znam da e, komisija želi da to prije obavimo nego kasnije. Koji je stav komisije? Što se nas tiče, što prije to bolje. Nam da je ovo složen dosje, znam da ima puno toga što treba, o čemu treba razmisliti, ali mi bismo doista stali na stranu ovi koji kažu da se ranije to napravi, iako smo svjesni da je stvar složena. Dobro, mislim da i sam izvjestitelj želi da to bude napravljeno prije nego kasnije. Dakle, mislim da je rok od 12. lipnja dostatan e, i da ćemo moći glasati u srpnju, a do tada imamo dovoljno vremena za ulaganje amandmana. Tu imamo već dovoljno rada za sve naš, nas i naše suradnike, imamo dovoljno vremena ipak i predlažem da se držimo datuma, odnosno roka 12. lipnja. Dragi Michael, morat ćeš se naći s tim. Ma znaš to, što to riješiti, brzo. Razlika od jedan dana neće promijeniti, Bog zna što, za tebe. Predsjedniče, ja želim reći da, evo, govorimo o vremenu, no amandmani se ne rade na temelju prijedloga i nacrta izvjestitelja, već to je nešto što se tiče puno dužeg roka. Ja sam vam predstavio amandmane i u svakom slučaju spreman sam raditi kako, kako ljudi hoće, ali mislim da mi neko kaže da nema dovoljno vremena, čini mi se da je to malo do pretjerivanje. Mikrofon nije uključen bio. Bon, bah écoutez, ce Dobro, dakle, odluka je 12. lipnja. To je bio izvorno predviđeni rok, 12. lipnja. Jer istina je da moramo doista podružiti ovim radom, ove tehničke mjere moraju biti izglasane prije ljeta, jer u suprotnom stvari će se povlačiti. Eto, dakle, 12. lipnja. Dobro. 12. lipnja u 5 sati poslijepodne, podne, može 5 i pol za zelene. sada... A, Michael nije zadovoljan, samo trenutak. Bon, Dragi kolege, prelazimo na točku 9. dnevnog reda. Radi se o mišljenju o općem proračunu. Ja sam izvijeste za mišljenje. Dakle, prigodom sastanka 22.3. imali smo razmjenu gledišta o prioritetima našeg odbora glede usvajanja proračuna za 2018. za proračunsko razdoblje. Molim malo tišine. Istina je da je proračun pitanje do kojeg je strastno stalo svima, no imamo privilegiji što je gospodin Murešan s nama. Dakle, četvrtog koordinatori su osvojili prijedloge za mandat, pregovarački mandat za proračun za 2018. koji je upućen odboru za proračunski nadzor. Sljedeća etapa proračunskog postupka je izrada pilot projekata i pripremnih e, akcija koje će biti prethodno ocjenjeno od strane Europske komisije. Imamo 13 pilot projekata koje je predstavio naš odbor. Danas e, e, primamo glavnog izvjestitelja za proračun, gospodina Zikorida Murešana, koji će nam predstaviti glavne prioritete proračuna za 2018. i saslušati prioritete našeg odbora za izradu proračuna. Odmah predajem riječ Zigfridu. Hvala vam predsjedavajući, dragi Alane, dragi kolege, hvala vam što ste me primili večeras. Ja sam vam večeras htio predstaviti glavne političke prioritete koji bi parlament trebao promicati u nacrtu proračuna za sljedeću godinu. I drugo, i još važnije, ja sam spreman čuti vaše komentare, da čujem što je važno za vaš odbor uoči predstojećih pregovora s vijećem i komisijom. Na taj način bismo mogli sastaviti kvalitetan proračun za 2018. godinu. Na plenarnoj sjednici u Ožujku u parlamentu je usvojen e, izvješće koje sam ja sastavio o smjernicama za proračun za sljedeću godinu. Mi smo tu rekli komisiji e, što smatramo da bi trebali biti politički prioriteti i gdje bi se trebao izdvojiti novac prvi politički prioritet, gospodarski rast i zapošljavanje, a drugi su sigurnost, e, je sigurnost građana, jer mi smatramo da je to ono što europski građani očekuju, gospodarski rast, radna mjesta i sigurnost. Što se tiče gospodarskog rasta i zapošljavanja, u izvješću stoji da želimo da se naglase oni projekti koji će osnažiti gospodarstvo, učiniti ga konkurentnim i povećati povjerenje u privatnom sektoru. Inovacije, infrastruktura, mala i srednja poduzeća, inicijativa za zapošljavanje mladih, to su sve važne inicijative Naime, stopa nezaposlenosti mladih je još uvijek previsoka, dakle povezivanje, e, inicijativa za povezivanje Europe, Kozme, Erasmus i obzor 2020. Što se tiče sigurnosti, tu su e, dakle poglavlja 3 i 4. E, resursi su ograničeni u tim stavkama. Tako da želimo snažiti one agencije Europske unije koje su nadležne za pravosuđe i unutarnje poslove Frontex, Europol, EASO, EULISA i također podržavamo aktivnosti u području obrane koje komisija priprema. To su naši politički prioriteti. Jutros je Europska komisija u parlamentu, odboru za proračune, predstavila nacrt proračuna Europske unije za sljedeću godinu. Sada već raspolažemo i nekim brojkama i htio bih reći da su glavni politički prioriteti parlamenta uzeti u obzir u prijedlogu komisije, prijedlog komisije za obzir 2020. To su istraživanje inovacije, bilježi porast od 7%, 8% e, za e, CEF, to su najveći infrastrukturni projekti i 9% povećanja za sredstva za Erasmus. Mislim da je to kvalitetan prijedlog. E, Erasmus nije samo program razmjene studenata, on im omogućuje i bolji pristup kvalitetnim radnim mjestima. Istraživanja su pokazala da međunarodno iskustvo dobro kotira kod poslodavaca, više od 65% poslodavaca cijeni e, kada mladi ljudi imaju e, međunarodno iskustvo. Dakle, to povećava prilike na tržištu rada za mlade. Komisija također želi osnažiti agencije Europske unije, one koje smo mi zatražili da se osnaže, EASO, Europol, Frontex i EULISA. Predlaže se iznos od 40 milijuna eura za pripremne aktivnosti za e, istraživanje u području obrane. Dakle, to su ona područja u kojima su države članice spremne surađivati u području istraživanja e, u obrambene svrhe. Dakle, e, mi 28 puta izdvajamo sredstva od državama članicama, a postižu se vrlo slični rezultati. U onim područjima gdje države članice pokazuju spremnost da e, se uspostavi suradnja u području obrane, E, dakle, to se može postići i da kako onda bi sve države članice imale pristup rezultatima takvih istraživanja. E, komisija je do sada čini se uzela u obzir prijedloge parlamenta, ali bi trebalo to doraditi u nekim aspektima. Što se tiče ribarstva konkretno, ja sam u svom izvješću o smjernicama iz ožujka već uvrstio ribarstvo i mi smo zatražili od komisije da posveti pozornost malom ribolovu, budući da smatramo da je to izvor novih radnih mjesta i prosperiteta na lokalnoj razini. To smo također ugradili i smjernice koje su e, usvojene velikom većinom glasova na plenarnoj sjednici. Također se u potpunosti slažem sa stajalištem odbora za ribarstvo prethodnih godina gdje je navedeno da modernizacija e, kontrole u ribarstvenoj politici može biti provedena ako se moderniziraju instrumenti, a to je moguće samo ako se izdvoje dostatna sredstva iz proračuna, dakle ako dođe do povećanja izdvojenih sredstava. Iz tog razloga e, se i operativni troškovi za provedbu europske, e, za provedbu, odnosno za korištenje Europskog pomorskog i e, ribarstvenog fonda su važni Tu je također Agencija za nadzor ribarstva koja je važna za vaš e, odbor i mi nećemo dopustiti da se smanji broj djelatnika u toj agenciji. Mi znamo koliko je to važno na terenu. Zatim, još e, jedan važan argument u sljedećim pregovorima bit će sredstva za provedbu sporazuma u području ribarstva, posebno imajući u vidu obnovu sporazuma s Marokom, zatim e, Cabo Verde, obala Bjelokosti, Sao Tome, Principe i Madagaskar. Dakle, to su ti sporazumi o ribarstvu i za njih su nam potrebna sredstva. Europska komisija nam je jutrost u odboru za proračune predočila svoj nacrt proračuna, tako da smo sada dobili uvid u situaciju. E, što se tiče e, ovog odjeljka za ribarstvo i pomorsku politiku. To je komisija predvidjela povećanje od 2,3% i to je zapravo, tu se bilježi porast u odnosu na stopu iz proračuna za 2017. godinu. Kada je riječ o sporazumima o održivom ribarstvu, tu se bilježi porast od 2%. Mi ćemo morati detaljnije proučiti navedene brojke ja bih zapravo htio da ovo večeras bude samo početak naše suradnje tijekom predstojeće godine i htio bih također reći da ću vrlo rado nakon što e, proučite nacrt proračuna čuti vaše komentare vezano uz ribarstvo. Dakle, što više čujem od vas e, kao stručnjaka u tom području, to ću e, lakše moći obraniti e, naše stavove, odnosno te brojke za koje se zalažemo. Isto tako, što se tiče pilot projekata, e, postoji jedan interni radni dokument koji je sastavljen prije više od mjesec dana. E, dakle, pilot projekti se moraju slati na prethodno odobrenje komisiji. Mi sada trenutno iščekujemo ocjenu komisije nakon te evaluacije ćemo sastaviti jedan paket gdje će biti uvršteni oni projekti koji su dobili ocjenu A ili B od strane komisije. Kao što znate, nema nemamo velik broj pilot projekata. Oni koji dobiju dobru ocjenu od komisije A ili B bit će vrlo vjerojatno uvršteni u završni paket. Čini mi se da iz odbora za ribarstvo imamo 13 pilot projekata, među njima su i neki koji se bave vrlo zanimljivim temama, tako da evo iščekujemo evaluaciju komisije, a zatim ćemo u konzultacijama s vama vidjeti što bismo mogli uvrstiti u taj paket. Dakle, to bi bilo sve od mene. Ja se radujem daljnjim kontaktima s vama, gospodine predsjedavajući, sa kolegama, dakle večeras, ali i tijekom sljedećih tjedana i mjeseci. Kao što znate, trebali bismo dovršiti proračunski postupak u studenom i e, što bolje obrinemo svoje interese, to ćemo e, bolje proći u predstojećim pregovorima s vijećem i komisijom. Hvala vam još jedan što ste me primili večeras. Hvala Zigfride i čestitam ti na dobrom poznavanju ribarstva i hvala vam na nekim, hvala ti na nekim dobrim vijestima koje si nam ovdje iznio. Ovdje govorim o svojstvu izvjestitelja. Mislim da bi trebalo istaknuti da se proračunska sredstva u ZRP-u da nisu problematična s obzirom da je taj proračun razmjerno malen u odnosu na ostale. Što se tiče međunarodnih sporazuma, kao i svake godine, mi ćemo budno pratiti e, sredstva iz pričuve, jer komisija to često pocijenjuje. Vezano uz sporazum s Marokom, treba vidjeti hoće li se on obnoviti 2018. ili kasnije. U svakom slučaju taj sporazum je za nas iznimno važan. Što se tiče Europskog e, pomorskog i ribarstvenog fonda, to je e, najznačajnija stavka kada govorimo o financiranju ribarstva, a isto tako odobrena sredstva moraju biti dostatna. Što se tiče poteškoća u e, upravljanju fondom i e, kada je riječ o kontroli ribarstva, države članice nisu htjele da se dakle, surađuje u svim aspektima, tako da neka sredstva nisu u potpunosti iskorištena od strane država članica. Tako da komisija predlaže da se ta sredstva prenamjene e, za neke druge stavke. Ja sam tu pomalo skeptičan, mislim da bismo o tome trebali detaljnije porazgovarati, to nećemo odlučiti sada. Što se tiče Agencije za nadzor u ribarstvu, koju si spomenuo, želim naglasiti da oni sjajno odrađuju svoj posao i što se tiče e, obavljanja nove zadaće e, obalne straže, to je isto tako važan zadatak, tako da ja vjerujem da oni imaju dovoljan broj djelatnika da apsorbiraju ta sredstva. Dakle, to bi bilo sve ono što sam htio reći. Sada ću dati riječ kolegici Aviveri. Izvoli. Hvala. Ja želim zahvaliti što ste nam dali ovaj pregled stanja vezano uz proračun. Mislim da ste ispravno spomenuli potrebu za dodatnim sredstvima za potrebe malog ribolova. Dakle, radi se o tome da se povećaju sredstva. Mi smo svakako za to. Međutim, postoje neki problemi sa terminologijom i operativnim programima u državama članicama. Naime, iz Temeljem operativnih programa na razini država članica se ne izdvajaju sredstva za, e, za tu vrstu ribolova. Međutim, to nije naš problem. Što se tiče onih koji e, alociraju sredstva temeljem e mf a oni ne daju prednost malom ribolovu. A sporazumi s trećim zemljama su vrlo važni za ovaj sektor el presidente los acuerdos con terceros países Drago mi da ste spomenuli sporazume s trećim zemljama. Mislim da su oni uistinu od iznimne važnosti za našu flotu. Španjolska ima značajnu prisutnost e, u tom području. Mi želimo da naša flota bude tamo prisutna, tako da je potrebno da e, za to postoje odgovarajuća sredstva. I na kraju želim spomenuti još nešto što me brine vezano uz proračun, a dakle to bi bilo opće prirode. U omnibusu postoji odredba koja propisuje kada se mogu premjestiti, odnosno prenamijeniti sredstva iz strukturnih fondova za neke druge svrhe. U Europskom pomorskom i ribarstvenom fondu sredstva su vrlo ograničena, tako da ako neka zemlja kaže da želi prenamijeniti sredstvo, pitanje što će se dogoditi. Dakle, to me brine u kontekstu ribarstva i zajedničke ribarstvene politike mislim da ne bi trebala postojati mogućnost da države članice donesu takvu odluku, dakle da se novac iz strukturnih fondova prenamjeni, odnosno prebaci u neke druge fondove. Mislim da nam uistinu ne treba takva situacija da država članica donese odluku da ne želi podržati proizvodni sektor. Nažalost nisam mogla sudjelovati u radu na omnibusu, ali kao što sam rekla brine me ta mogućnost da se novac iz jednog fonda prebacuje u drugi. Što se tiče e, agencije za ribarstvo, slažem se da je trebamo zadržati, da trebamo podržati njezin rad. Oni uistinu izvrsno rade svoj posao. necesitará más recursos. Ja sam svakako za to da se izdvoje dodatna sredstva za agenciju, za rad agencije. Hvala Klara. Pa evo želim zahvaliti i Alenu i Klari na komentarima. Ja ću te komentare primiti na znanje i kao što ste mogli vidjeti i iz mog uvodnog izlaganja, to je sukladno onome što ja mislim da moram priskrbiti u području ribarstva u predstojećim pregovorima, da kako moja vrata su vam uvijek otvorena, budete li imali bilo kakvih upita. Mi smo dogovorili e, sedmogodišnji višefinancijski okvir 2013. godine za razdoblje 2014. do 2020. je velik broj prioriteta koje ćemo morati financirati sljedeće godine nismo mogli anticipirati kao što je migrantska kriza, terorističke prijetnje i potrebu za više izdvajanja u području sigurnosti. Osim toga, parlament je svjestan toga da novi prioriteti zahtijevaju i nova financijska sredstva jer mi možemo rastezati proračun, ali samo do određene mjere a parlament je odigrao važnu ulogu u osnivanju e, instrumenta za pomoć izbjeglicama u Turskoj, zatim Afrički fond i tako dalje. Međutim, e, tu ne smijemo žrtvovati postojeće prioritete, ribarstvo, kohezijsku politiku, poljoprivredu, dakle ovo sve skupa se ne bi trebalo odraziti e, na to činjenica da postoje novi prioriteti. Komisija predlaže da se povećaju sredstva za plaćanje, ne sredstva za e, obveze koja su već bila na visokoj razini prošle godine, tako da se poveća, da je prijedlog da se ona povećaju za 2,4%, a za plaćanja se predviđa porast od 24,5%. Prošle godine je u značajnom broju zemalja situacija bila takva da operativni programi još nisu bili u potpunosti u primjeni, tako da e, države članice nisu mogle e, povući ta sva sredstva, međutim sada su agencije nadležna tijela akreditirana, tako da očekujemo da će države članice moći bolje iskoristiti ta sredstva. 2018. godine ćemo biti u petoj godini primjene višegodišnjeg financijskog okvira, tako da je trenutak da se počinju e, povlačiti sredstva. Dakle, komisija je svjesna toga da treba povećati sredstva za plaćanje e, za kohezijsku politiku za 24%, a to znači da će države članice moći povući ta sredstva, a mi ćemo im moći brzo vratiti trošak kada nam podnesu svoje račune, jer mislim da nema ništa goreg nego kad Evropska unija nije u stanju podmiriti račune, a korisnici čekaju mjesecima da bi dobili novac. Mislim da je to e, jedan e, dobar znak, e, jedan iz nešto što možemo zaključiti temeljem prezentacije ovog novog nacrta proračuna. I, dragi kolege, radujem se daljnjoj suradnji u sljedećih nekoliko mjeseci. Dakle, želim zahvaliti kolegi koji je došao večeras kako bi nam nešto rekao o proračunu. To nije baš najlakši zadatak ovdje u Europskom parlamentu, e, tako da mu ja još jednom put zahvaljujem na dolasku. Da kako mi ćemo ostati u kontaktu, mi ćemo svakako e, paziti na to da se zadrže sredstva namijenjena našem odboru na istoj razini. E, sada ćemo zamoliti prevoditelje da nam omoguće da radimo još deset minuta, tako da eh, damo riječ komisiji koja će nam nešto reći o delegiranim i provedbenim aktima. Trenutno imamo četiri delegirana akta koja su u postupku. Imamo do 24. lipnja 2017. godine kako bismo mi formulirati svoje komentare, odnosno kako bismo se očitovali i sada ću dati riječ Elizi koja će nam nešto reći o delegiranim aktima. Ako nam želiš nešto reći o tome. Thank you, Chair. I feel Hvala gospodine predsjedniče. Možda bih trebala donijeti sa sobom krevet i kampirati ovdje. Da, znam, zaista zabavno popodne. Vrlo kratko kako bih eh, pokrala neke od ovih delegiranih akata. Dva delegirana akta vezano s konzervatorske uvjete u e, uvjetima e, Sjevernog mora i Baltičkog mora. Mislim da smo o njima već e, već unutar odbora raspravljali i zbog toga ne bih išla previše u detalje o ovim delegiranim aktima, ali bismo se usredotočili na druge koji se tiču eksternih flota i na specijalne analize samih e, eksternih flota u NAFO e, morima kako bismo odobrili upravo izuzetke vezano uz pristanje kako bi bili e, sigurni da su u skladu sa NAFO pravilima. To je jedan delegiranih akata. Što se tiče članka 11 zajedničkih preporuka, nam da je bilo nekih bojazni koje su se tičele i sadržaja, a i samog proceduralnog pitanja. Nekoliko komentara što se tiče same procedure. Znam da da sa čitavim nizom delegiranih akata i prije četiri godine kada smo osvojili ZRP, to je bilo zapravo prilagod, i vijeća i parlamenta što da se učini sa tim delegiranim aktima. Ponekad e, se učinilo kao, i mogu razumjeti, to da smo ubrzali sa ovim delegiranim aktima i naravno da postoji razlog tome. Razlog e, je ovoj žurbi kad je riječ o implementaciji samo obaveze pristajanja, e, morali smo biti sigurni da sa e, sve ono što je predviđeno u samom rokovima koji su zacrtani u ZRP, a isto tako i članak 11. i preporuke procedura koje je predviđeno uredbom ZRP. Komisija ima jako malo vremena od trenutka kada e, dobiva zajedničku preporuku da ih analizira i da zaista se angažira u raspravi sa oba zakonodavstva. To je način kako je to predviđeno u ZRP, uredbi, osnovnoj uredbi o ZRP-u i svi se moramo tome prilagoditi za komisiju. To znači da je to zaista težak zadačak, prije svega kad je riječ o preporukama iz članka 11, gdje imamo puno tehničkih ekspertiza koja je temelj procjene da li dakle, ove mjere konzerviranja e, ribarstva, da li je to na razinama standarda koje očekujemo i zaista je velik trud i posao u analizama da li su sve te mjere dovoljno ambiciozne u konačnici ili ne. Razumijem da su to zabrinutosti i koje su izražene u samom parlamentu, ali želim vas uvjeriti da smo zaista radili u uskoj suradnji sa članicama poslali smo preporuke STCF-u i zamolili i njih za savjet. Čekamo i ono što će nam STCF kazati, ali zaključak bi bio da zajedničke e, preporuke koje smo do sada dobili su dovoljno, nisu ambiciozne koliko smo željeli, ali ispunjavaju sam test kao takav. Jedna zamolba da, eto, članci 11. i preporuke članaka 11. prve generacije trebali bismo zapravo dozvoliti dionicima i članicama da razviju te preporuke u daljem smjeru, da surađuju sa skupinama koje se bave zaštitom okoliše, sa industrijom, sa dionicima, kako bi se pronašao E, uravnoteženost e, između onoga što je potrebno i onoga da se ispunjavaju u konačnici e, okolišne zaštitni mehanizmi. Mjere u ribarstvu dozvoljavaju dakle da se ribarstvo kreće u smjeru u kojem je to potrebno. Također smo proučavali informacije, a to je na temelju podataka koje smo dobili od danskih vlasti, a to je da damo veći broj pozadinske informacije koja bi bila dostatna i kako biste na neki način ublažili vaše bojazni, a vezano o samim preporukama. Sa ovime ja bih e, želila pozvati vas da uputite pitanje, a evo dala sam jedan malo širi kontekst i jednu pozadinu samih delegiranih akata. Merci Eliza. Hvala Eliza. Gospođo Rodust. Hvala. Ne bih eh, sada uopće htjela krasti vaše vrijeme. Što se tiče postupaka, bilateralno smo već razgovarali o tome, a isto tako tu je bilo nekih nedoumica. Morat ćemo svakako učiti, morat ćemo se tražiti rješenja. Vrlo kratko bih se želio usredotočiti na delegiranu uredbu od 18.4. vezano uz NAFO, a taj prijedlog e, žalim što to moram konstatirati da mi Europska unija gledamo da moramo e, naprosto provoditi mjere i naravno da ne možemo samo stati i kazati to nije moguće kad je riječ o međunarodnim obvezama u okviru regionalne europske organizacije. Međutim, mene bi zanimalo da li bismo mogli ipak mogli pronaći dugoročnija rješenja da li moramo dozvoliti E, odbačeni ulov, da li postoji mogućnost e, Europske unije ili komisije da se sa članicama razmisli kako da se e, upravo regulativa NAFO-a može prilagoditi ZRP-u. To bi bila moja želja, jer s jedne strane činimo strašno puno toga, a s druge strane moramo gledati kako se stvari kasnije nastave. Što se tiče delegiranih akata, treba ih prihvatiti i oni su dobri. Hvala. Merci, mes chers collègues. Hvala, dragi kolege. Mislim da svi slažemo eh, o ovim delegiranim aktima. Evo, Liza, mislim, možeš odgovoriti, ali mislim da nije bilo izravnog obraćanja, tako da dobro, nema ništa za reći. Hvala dragi kolegi, hvala svima. Gospođo, imamo jako malo vremena. Pa ipak bih voljela čuti od komisije da li dugoročno ne bismo mogli regulativu NAFO-a da eto i kod njih e, da nemamo e, dakle očekivanja od NAFO-a i njihove prilagodbe kad je riječ o odlačenom ribolovu. Evo, Eliza, ako možete u par riječi samo govoriti. Jednostavan odgovor na pitanje ne. I to iz razloga što zapravo suštinski imamo sporazum sa NAF-om koji dozvoljava odbačeni ulov, imamo e, obvezu pristajanja eksternih flota i moramo osigurati dakle, situaciju da naša flota neće biti u diskriminaciji e, izvan voda Europske unije i stoga bi morali imati e, posebne uredbe. To ide malo protiv odredbi o e, dakle, iskrcavanju, ali to je situacija kakvu imamo. Hvala i na iskrenosti i na jasnoći odgovora. Dakle, to je ne, na, na njemačkom. Dakle, Dakle, dragi kolege, evo, preporuke koordinatora što ga tiče, to ćemo vam dostaviti elektroničkom poštom i usvojit ćemo pismenim postupkom. Nije bilo ništa važno jutros, dakle, evo, zahvaljujem. Istrpili smo dnevni red, a i sve vas, pa i prevoditelje kojima zahvaljujemo. Sljedeći sastanak ćemo održati u Briselu 21. lipnja. Blaženi dan, dan Mm, glazbe. Da. Dan početka ljeta i dan mog rođendana. Eto, dragi kolege, <laughs> vidimo se uskoro 21. lipnja. Hvala svima. Hvala prevoditeljima. Et merci pour vos applaudissements nourris.